Uh, good morning, uh, Dobro jutro. Dobrodošli na naš današnji sastanak odbora. prva točka dnevnog reda je razmjena gledišta s potpredsjednikom komisije Jurkem Katajnenom koji je povjerenik za radna mjesta, rast, ulaganje i konkurentnost u okviru našeg strukturiranog dijaloga. Svrha našeg sastanka je razmotriti napredak komisijnog radnog programa, napredak njegove implementacije i zatim razmijeniti mišljenje o radu i napretku na radu na svim dosjejima zakonodavnim koje, za koje smo i mi nadležni kao odbor te raspraviti naše prioritete, odnosno komisijne prioritete za 2018. i vidjeti kako se razvija rad na tome. Izvolite, gospodine povjereniče. Hvala lijepo. Koliko sam ja shvatio, povjerenica Bjenkovska je prošlog mjeseca bila ovdje. Ja zapravo i nemam tako puno toga što bih dodao na sve ono što je rekla povjerenica Bjenkovska i sa Gabrielom, povjerenicom Gabrielom se također razgovarali i o jedinstvenom tržištu i o digitalnom tržištu i tako dalje. Ali kao što ste rekli, dvije stvari su glavna tema danas. Prvo da možda zajednički vidimo što će biti glavni izazovi, pozitivni izazovi za E, naše unutarnje tržište jedinstveno u godinama koje dolaze i e, naravno svi ti izazovi su ujedno za nas ogromne šanse, ogromne prilike, ali s druge strane i nameću dodatne pritiske nama kao europskim zakonodavcima da popratimo taj razvoj adekvatnim zakonskim okvirom. A drugo veliko težište bi bilo, kao što je predsjednica odbora spomenula, su upravo ovi prijedlozi zakonodavni koji su već na stolu na kojima se radi. Pa ako dozvoljavate, ja bih počeo sa budućim izazovima. Kad kažemo riječ uopće ekonomija, i kad pomislimo na ekonomiju kako se razvija, vidimo dva velika megatrenda i to ne samo evropska nego globalna, koji će od oblikovat tržište, utjecati na njega, dakle, vrlo, vrlo bitno i tržište će biti drugčije nego što je danas. A ta dva megatrenda su kružno gospodarstvo, a drugi will Drugi je naravno digitalizacija. I sad naša zadaća je da istražimo sve mogućnosti kako ćemo to iskoristiti i uklopiti se u to. Europa je predstavlja najveće tržište koje proaktivno želi početi razmišljati kako možemo čuvajući okoliš stvarati poticaje i potaknuti i konjunkturu u gospodarstvu, a pritom naravno zbog okoliša i zbog čuvanja resursa e, forsirajući kružnu ekonomiju. Mislim da je u komisiji određen jedan vrlo, vrlo dobar posao u vezi s tim. Kad pogledate primjere najbolje prakse na europskom tržištu, pogotovo kad govorimo o poslovnim modelima kružnog gospodarstva, to su uglavnom inovacije koje potiču iz privatnog sektora i mora biti tako. A uloga zakonodavca je da im omogući daljnji razvoj, da otvori širom vrata da bi se išli dalje. I ako mi moramo raditi više neizravno nego izravno, to je jasno. Ali u svakom slučaju moramo i koristiti sve šanse da im omogućimo daljnji napredak. Ja bih vam sad s vama podijelio neke primjere koji su stvarno fascinantni. Mislim da će e, se silno odraziti na kružno gospodarstvo, a to je naša strategija za plastiku i plastične mase, koju smo mi pred neka četiri tjedna usvojili u komisiji. Tu strategiju. Većina tih odluka, odnosno ideja koje imamo, su vezane za naše jedinstveno unutarnje tržište. Primjerice, odlučili smo da ćemo do 2030. godine svu plastiku koja se koristi za ambalažu u Europskoj uniji, da će sva ta plastika biti plastika koja se reciklira. I sad što mi radimo? Mi de facto želimo stvoriti nove standarde za plastičnu ambalažu. Jer trenutno je problem da imamo jako puno različitih vrsta plastika koje se koriste za ambalažu i vi jednostavno ne možete sve e, koristiti za oporabu jer se kvaliteta te plastike toliko razlikuje. Imate i plastičnih masa koje sadrže tvari i to koje se ne mogu uopće koristiti, ne bi se smjele koristiti za ambalažu, za hranu ili opće prehrambene e, prehranu živežne namirnice ostalo, nego samo za recimo nešto što ne dolazi direktno u kontakt s ljudima na taj način. A imate i različitih plastika koje se i ne razgrađuju baš tako. Prema tome imate jako različitih kvaliteta plastike, a mi želimo sada to unificirati i stvoriti de facto jedno unutarnje tržište za različite plastične ambalaže. Druga stvar je da napravimo i stvorimo standarde kvalitete za plastiku koja se reciklira. Jer vidite, mi smo sad još na, tek na putu da E, izgradimo te standarde jer za sada se još manje od 70% ukupnih plastika koje uopće kolaju, koje su opticaju, mogu reciklirati. A mi to želimo nametnuti jasne standarde kvalitete i svu plastiku reciklirati. Zašto vam to govorim? Govorim vam zato da vam pokažem kako kružno gospodarstvo ima različite vidove i različita područja koja povezuje i na kojima djeluje. To nije samo stvar vezana, kružno gospodarstvo nije samo vezano i orijentirano isključivo izravno na okoliš. Ne. Bitno je da konačni proizvod bude čišći svijet, ali da dođemo do tamo da dobijemo taj čišći svijet, treba nam naše jedinstveno unutarnje tržište koje će obaviti taj posao i koje mora biti sređeno u tom smislu. Dakle, strategija plastike o kojoj sam govorio je samo jedan od mnogih primjera, ali ilustrativan na čemu mi dakle radimo u komisiji zadnjih nekoliko godina, vrlo intenzivno. Pogledajte što se primjerice događa u Kini. Ili da vidite njihova kakva je i njihova interpretacija tržišne ekonomije. Kina sada trenutno vrlo aktivno razvija zakonodavstvo za kružno gospodarstvo i mi smo u tom pogledu zapravo partneri e, koji surađujemo sa Kinom. I dok primjerice u SAD-u isto idu naprijed jer e, oni na svoj način svako razvija kružno gospodarstvo za budućnost. Mi naravno ne želimo imitirati kineski primjer jer svako ima svoje specifikume, međutim u recimo SAD-u se radi na tome, ali možda im je glavni, njihova glavna vjerojatno težište trenutno je umjetna inteligencija. I on tu mi apsolutno zaostajemo za njima. Prema tome, umjetna inteligencija stvara, kao što vidimo, kompletno novo tržište usluga, naravno i proizvoda, ali prvenstveno usluga. Ako uzmete autonomnu vožnju, ako uzmete recimo autonomnu proizvodnju i tako dalje i s obzirom na ono što smo mi radili proteklih godina ili više desetljeća čak na našem tržištu usluga, to će se bitno izmijeniti. Mi svi znamo koliko je bilo posla na tom, a čak je i parlament na tome puno radio, nije baš bio jako sklon tome da promovira jedno zajedničko unutarnje tržište usluga u Europskoj uniji. Međutim, sada će se te stvari bitno izmijeniti, to su ogromni izazovi. Pomislite samo kako će se tržište usluga izmijeniti s obzirom na sve te oblike umjetne inteligencije koji se razvijaju. Zbog toga naš jedini model koji možemo odgovoriti je da budemo harmonizirani i da zapravo revolucioniramo naš rad na našem tržištu prema tim novim dostignućima tehnologije. Ovo je vrijeme kad se moramo koncentrirati na dovršavanje implementacije naše strategije za unutarnje tržište koje smo 2015. predstavili. Strategija našeg jedinstvenog unutarnjeg tržišta se bavi čitavim nizom naših slabosti koje smo do sad, koje su se ukazala i govori se o ciljevima koje trebamo realizirati. A recimo uzmite samo naše osnovne temeljne slobode, pa primjerice slobodu kretanja robe. Recimo 75% ide za intraeuropsku trgovinu, a 25% je ono što dolazi izvana ili ide van na našem tržištu. Međutim, unatoč tom uspjehu kojeg smo tu polučili, još uvijek ostaje ogromna količina otvorenih problema za našu ekonomiju, naša poduzeća. I sad recimo s ovim paketom o priznavanju robe smo htjeli dvije stvari učiniti, a to je da postignemo sukladnost svih proizvoda sa, koji dolaze iz trećih zemalja sa europskim propisima i na taj način zagarantiramo sigurnost robe na tržištu, sigurnost proizvoda. Zatim, preko granične odredbe za pružanje usluga su pre slabo razvijene. I čini nam se da usluge, pred, znači usluge predstavljaju dvije trećine e, naše kompletno gospodarstva i četiri petine zapošljavanja u Europskoj uniji. Međutim, za sada još uvijek imamo samo 20% ukupnih usluga ide preko prekogranično i može se slobodno nuditi i kretati na našem tržištu. I sad vidite koliki su to izazovi s kojima se i sad već suočavamo s tim, ali zamislite kako će to izgledati tek sutra kada kružno gospodarstvo s jedne strane stvori čitav niz novih mogućnosti, ali se sve bitno izmjeni pod aspektom umjetne inteligencije koja će tu isto nastupiti. Prema tome, mi se moramo pomoći našim pružateljima usluga da se recimo lakše bavi sa administrativnim preprekama i svim onim što ih muči i zemljama članicama pomoć da zapravo mogu prekogranično djelovati. Komisija ostaje i dalje pretan, na tome da e, popravi funkcije unutarnjeg tržišta za pružanje usluga. I mi pozdravljamo ovaj indikativni načelni sporazum koji je do sada prošlog utorka konkretno postignut među zakonodavcima na tom području. Mogu vas i mogu vam tu još jedan puta ponoviti da će komisija do kraja svog mandata doista se truditi da sve koristi od unutarnjeg zajedničkog našeg tržišta dođe do svih građana i svih naših poduzeća, te će i u svim trijalozima koji se budu dalje vodili i nastave voditi, čini sve što može da olakša brže postizanje sporazuma. Međutim, želim biti vrlo jasan oko sljedećeg. Žao mi je kako je jučer ispalo glasanje na ekonu i Intau. To su da je odbili prijedloge o e-karticama, e-putovnicama koje je komisija predložila. A time bi bili olakšali svakodnevni život naših poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća. Mi se nismo doticali opće substance sadržaja koji samog tog paketa koji je već prije nekoliko godina zapravo stvoren. Komisija je samo htjela ubrzati taj i olakšati taj proces. Mi smo uzeli na znanje da je to odbijeno i pokušat ćemo sad se baviti sljedećim koracima. U svakom slučaju želim iskreno zahvaliti izvjestiteljima na svim naporima koji su poduzeli e, kada su izvještavali o tom paketu i o tim aktima. časni zastupnici, osim ovog pitanja na proizvodima robi i pružanju usluga, puno posla je ostalo i kod javne nabave. Jasno je da je tu treba regulirati tržište za javnu nabavu, jer tu ima jako, jako puno potencijala koji nije dobro iskorišten, nego treba ga pametnije i strateške koristiti. Znate li da je 4% kompletnog BDP p-a Evropske unije se zapravo svodi na ono što ide kroz e, javnu, nabavu. E, ona se mora strateški objediniti kako bi to išlo na korist našim građanima. u zemljama članica, zemljim članicama je naravno uz komisijenu pomoć da zauzmu taj strateški pristup. Meni jako drago da je parlament se slaže s našim prijedlogom. Nadamo se da će to dati dodatnim petu zemljama članicama da o javnoj nabavi razmišljaju puno, na jedan puno dalekosežniji i strateški način. Napokon komisija je zatim još predvidjela potpuno čitav novi paket o tome da se zaštite i intelektualno vlasništvo, autorska prava i pripremila jako puno toga i na području dostave paketa i tako dalje. Posebno što se tiče intelektualnog vlasništva, prošlog studenog komisija je e, predstavila jedan vrlo širok paket mjera u kojem se nude novi instrumenti i način za e, provođenje osiguranja pravilne i financijske raspodjele kod intelektualnih prava. E, naravno, to treba i provesti, jer e, naravno to ako se dobro provede će veliku dodanu vrijednost svima na koristu u uniji. I zatim treba isto predvidjeti kako ćemo sankcionirati svako kršenje naših propisa o zaštiti autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Na kraju, ali ništa manje važno, Komisija je započela i svoju veliku, veliki rad na važnim financijskim područjima kao što je oporezivanje, borba protiv prevara poreznih, e, zatim rješenje kompletno i PDV-a, ne samo direktnih nego indirektnih, zatim osiguranje svakog rizičnog kapitala i investicija u Europskoj uniji i dovršenje bankovne unije. Ono što je preostalo, očekujem da od naših e, velikih sadržaja i težišta će biti gotovo barem u našem inicijalnoj fazi idejnoj do svibnja ove godine. Zatim, vi znate što smo mi željeli još postići osim refit programa, a to je da polučimo bolje rezultate kroz bolju primjenu i postojećeg zakonodavstva. Da, drugim riječima, s jedne strane smo već jako puno učinili, ali još uvijek je jako puno pred nama kako bi ostvarili ciljeve koje smo zacrtali na početku preuzimanja mandata, a tu nam treba pomoć parlamenta. Hvala vam. Hvala lijepo gospodine povjereniče na vašoj intervenciji i na vašem uvodnom izlaganju. A sada bih riječ dala našim zastupnicima za pitanja i ostalo. Gospodin Šapnum. Hvala lijepo. E, velika je zapravo užitak što je povjerenika taj danas nama. A mi i nemamo tako puno odbora i pododbora e, koji se danas ujutro sastaju, pa zato smo se ipak i uspjeli skupiti. Mislim da je ovo naravno treba biti jedna razmjena naših mišljenja i sve o čemu ste govorili je vrlo važno i za konkurentnost evropske ekonomije kao i za građane Evropske unije, ali i za sve one vrijednosti koje želimo očuvati u našoj Uniji. Pa da onda odmah na početku pitam nešto o paketu za usluge koje je komisija predstavila i gdje smo parlament već u jednom dijelu suglasio, barem onom dijelu koji se odnosi na proporcionalnost. Vrlo smo optimističan da ćemo se moći izboriti i sa drugim dijelom tog paketa, ali tamo gdje je u onom dijelu kojim se odnosi na e-karticu, a tu je i naša predsjednica bila izvjestiteljica na tom dosijelu. Mislim da u tom području postoji jako puno ono nepovjerenja kojim se moramo pozabaviti. Ja se slažem s vama da su naši izvjestitelji za taj dosije odradili odličan posao, ali mislim da bi bilo jednostavno previše očekivati sad da će parlament moć svladat ili da kako kažemo razriješiti sve nesuglasice među zemljama članicama kad to nije uspjelo ni vijeće. Mislim da je očito da ovdje imamo, evropsku nadležnost za usluge, a s druge strane imamo nadležnost zemalja članica za ugovorno pravo kao i za pretakanje direktiva u nacionalno pravo. I sad vi ne možete te stvari, ako poštujete subsidijarno, zapravo dovesti u jedan pravi balans i nekako usuglasiti. Ja ne vjerujem da je sva birokracija koja je e, stvorena e, prema primarnom pravu zemalja članica uvijek e, daje najbolji primjer prakse. To baš i ne mislim da je tako, ali s druge strane, možemo naravno i sumnjati u to da imamo različita pravila na europskoj razini u odnosu na onu subsidijarno što se primjenjuje u nacionalnim zemljama. Prema tome mislim da bi tu trebali objediniti više povjerenika iz različitih resora i dovesti iz njihove resora sve relevantne e, ljude iz glavnih uprava koji se time bave kako bi pokušali tako međusektorski da tako kažem te stvari razriješiti i pokušati nadrasti, svladati, pomiriti to silno nepovjerenje koje vlada među zemljama članicama. I onda još jedna stvar koju ste vi ovdje spomenuli, o njoj puno govorili, to je strategija o plastici i plastičnim masama. Očito da imate problema na tom području i to trebamo u Europi razriješiti. Vidite, ja nisam inače veliki zagovornik novih poreza, ali čini se da imate vi tu novih ideja kao recimo da nametnete novi porez na plastiku i to mislim da bi koristilo, premda kažem ne volim nove poreze, da bi koristilo i europskoj konkurentnosti i zaštiti okoliša. Hvala lijepo. Hvala. Moram se odmah ispričati, gospodine predsjedavajući, i kod povjerenika. Bio sam na odboru INTA i izvjestitelj sam tamo bio za jedan dosije, zbog toga sam zakasnio na ovaj sastanak. I stoga nisam imao prilike čuti sve što je gospodin Povenik rekao, ali ipak bih spomenuo nekoliko tema jer znam da je govorio o paketu o robi. Tu smo vrlo zadovoljni s onim što je komisija predložila i mislim da bismo tu mogli još više izvršiti pritiska na vijeće kako bi prešli na jedan sustav kontrole tržišta e, koji će biti e, učinkovit i djelotvoren. Znamo da je danas jedna od manjkavosti na našem jedinstvenom tržištu to što potrošači nemaju nikakva jamstva i što europska poduzeća nisu zaštićena kada razvijaju proizvode od visoke kvalitete koji odgovaraju europskim normama. Druga točka, paket o uslugama. Doista smo se potrudili, to je spomenuo i kolega Švab, kako bismo zadržali proporcionalnost. Sada radimo na notifikacijama, to je još jedan drugi važan element, a naš klub i zapravo cijeli parlament, e, svi su ozbiljno radili na tome, mi smo pokušali postići kompromis i rješenje koje doista predstavlja e, dobar odgovor na prijedlog komisije. Što se tiče elektroničke kartice, tu e, situacija nije baš bila takva. E, gospodine Pavaniće, kada ste gubitnik, izgubite u nekoj igri, onda ne bi se trebali postaviti pitanje zašto je e, vaš protivnik pobjedio, nego zato što ste vi učinili krivo. Mislim da biste, se trebali postaviti to pitanje. Taj prijedlog elektroničke kartice nije odbio samo ovaj odbor. To je učinilo pet odbora imali smo i horizontalnu podršku u tom smislu od svih klubova zastupnika. I to znači da onda komisija treba politički se osvrnuti na to kako je radila. I treba više razmišljati o tome gdje bi možda bilo bolje da su se neki kompromisi izradili. Stvari su bile toliko složene da mi kao zastupnici parlamenta smo imali s njima previše problema i jednostavno po pitanju mnogih e, točaka u mnogim odborima je bilo previše kontroverznih točaka i nemamo sada priliku to još jednom provjeriti na plenarnoj sjednici, ali kada bismo to imali na plenarnoj sjednici onda biste sigurno i tamo vidjeli s kojom velikom većinom bismo onda odbili taj prijedlog. Spomenuli ste ekonomiju suradnje. Ja sam bio izvjestitelj u parlamenta za tu temu i očekujem od komisije da će poduzeti e, dalje korake. Mi smo razvili jedan plan puta sa elementima s kojima smo htjeli onda raditi na tome. Imali smo definiciju, imali smo dakle, profesionalne e, nuditelje usluga, e, onda povremene nuditelje usluga. Mislim, tu smo mogli raditi na pravilima i to bi nam dopustilo da doista zadimo jedinstveni europski sustav i regulatorni okvir koji bi nam pomogao u tome da se ta aktivnost e, nadalje razvije i nadavno i sve one, svi oni sektori e, industrije koji su povezani sa ekonomijom dijeljenja. Jedno pitanje, zašto niste otišli korek dalje sa zakonodnim prijedlogom o geografskim oznakama za nepoljoprivredne proizvode? imali možda premalo proizvoda koji bi bili u toj kategoriji. Znamo da se sada na međunarodnoj sceni zalažemo mnogo i za kulturu, a kada se radi o temi zaštićene oznake porijekla, mislim da smo tu mogli ići mnogo dalje. Mislim da je to bila pogreška. Hvala i onda gospodin Egnju. Izvolite. Hvala vam. Pa vidim da se prostorija polako puni, ali ipak eh, prisustvo je dosta slabo uzavši u obzir da ste vi ovdje poveniča i to je možda razlog zbog kojeg moram ispričati sljedeću priču. Ja predstavljam istočne općine u Jednom kraljevstvu i tamo smo imali jedno malo poduzeće koje je izrađivalo četiri predmeta. Jedan predmet je stolica koja može izmjeriti težinu ljudi koji ne mogu stajati bez tuđe pomoći. To se onda koristilo u bolnicama i u domovima za starije ljude. Ta tvrtka dosta dobro radi zato što je ta stolica dosta jednostavna što se tiče konstrukcije i još je tu onda jedan digitalni pokazivač koji pokazuje koliko teže ta osoba koja sjedne na toj stolici. I oni su onda stali na žulj jednom konkurentu, jednom velikom poduzeću iz Njemačke koji su bili iritirani zbog toga što je taj, to jedno malo poduzeće iz jedne kraljevine proizvodi taj proizvod u stolicu na konkretniji način od velikog njemačkog poduzeća. I stoga je veliko njemačko poduzeće onda bi izvršilo pritisak na komisiju i e, rekao je da e, taj, taj mali digitalni pokazivač mora izdržati snagu velikog industrijskog magneta i trošak za onda promjenu e, tog pokazivača je bio jednostavno prevelik i onda su morali ukinuti taj proizvod. A u međuvremenu to veliko njemačko poduzeće nije samo uspjelo preuzeti vodeće mjesto na tome, jer su imali u tom smislu bolji pokazivač i inače su napredovali po pitanju na tržištu i zapravo tako jedinstveno tržište ne bi trebalo funkcionirati osim ako zastupnici u parlamentu ne iskoriste ovakvu priliku da kaže nešto o tome, da kaže nešto o što se događa na terenu. Inače će se takve mobilizacije nastaviti. Imamo isto tako pitanje žive u barometrima, imamo pitanje e, gnojeva i tako dalje. Sve to utječe na moju izbornu jedinicu. Pakiranje je spomenuto, to je nešto što se tiče plastike naravno i pomalo sam zabrinut sada da nakon Brexita kakav god oblik pakiranja budu koristili britanski izvozi, znači neće biti dovoljno dobro za europska tržišta. I to se naravno onda odnosi na treće države. Dakle, što će Europska komisija učiniti u smislu jeftinog pakiranja e, pri uvezenoj robi koju europski proizvođači sami evo, ne smiju uopće koristiti i proizvoditi? Hvala, gospođa zastupnica. Thank you. Thank you, Chair. Sorry, I thought someone... Gospođa Mejdel, da, ispričavam se, nisam čula moje ime, mislila sam na neko drugi na redu. Potpredsjedniče, dobrodošli u naš odbor. Kao prvo, ja sam od samog poseća jako uključena u EFS-u eh, i u cijelu uspostavu u a i stoga će se moje pitanje odnositi na to. Želim vam doista čestitati na naporima koje poduzimate u smislu da Europa postane mnogo konkurentnija, da imamo veći rast, više radnih mjesta, što je zapravo u samoj srži vašeg portfelja s kojim se bavite u protiv nekoliko godina. Bilo je dosta negativnog skepticizma kada se uspostavio takozvani Junckerov plan ili možda ga mogu zvati i Kantanja novim planom jer ste vi zapravo to sve pokrenuli. No, pokazalo se da, da smo stavili s njima vrlo konkretne rezultate diljem Europe. i e, u ovom odboru e, smo tražili da se produži e, rok trajanja tog fonda i onda smo na kraju u tome uspjeli. Moram reći da je nekoliko regija u Europi bilo zabrinuto vezano s time hoće li uspjeti mobilizirati e, takva sredstva za ulaganje, a ja dolazim iz jedne e, srednje po veličini države, mi smo zapravo treći po BDP-u kada se radi o e, privlačenju financijskih sredstava iz onog dijela koji se odnose na mala i srednja poduzeća i već smo uspjeli pokrenuti i neke od većih projekata. Zanima me kako komisija misli da će se u budućnosti razvijati EFSU i posebice novi višegodišnji financijski okvir i isto tako kako se napreduje sa uspostavom e, ulagačke platforme u okviru EFSU-a, koliko tamo ima već e, članova, postoji li interes za to. Europska komisija i parlament su naglasili već da su platforme dobar način e, za kanaliziranje sredstava iz EFSU-a za financiranje projekata koji se tiču zajedničkog zemljopisnog područja. hvala vam danas što ste ovdje s nama. Hvala vam. I ja bih onda isto tako spomenula dva pitanja. Kao prvo, spomenuli ste elektroničku karticu, a to su učili neki zastupnici. I ja sam bila izvjestiteljica za elektroničku karticu i velo sam bila razočarana jučer zbog glasanja. No, na sreću onaj amandman za povlačenjem prijedloga smo uspjeli isključiti iz toga, što znači da se sad na komisiji da iznese nove inicijative i ne znam planira li komisija neke nove inicijative što se toga tiče i kao drugo. Naglasili ste koliko su važne privatne inicijative. Pa je moje prvo pitanje o tome kako će Europska komisija to potaknuti. Jer mislim da je vrlo važno kao što ste rekli, e, to da se ne regulira sve, dakle želimo potaknuti privatne inicijative i stoga me zanima kako komisija planira to učiniti. I kao drugo, govorili ste o standardima o kvaliteti koje ćete iznijeti za e, ambalažu od plastike. To je moje pitanje kako se zapravo to može uopće regulirati jer ili možda to drugačije sročim kako da to napravimo, a da ne samo inovacije. Jer mi ne znamo sada točno kako ćemo nove tehnologije imati u budućnosti, kakve vrste nove plastike ćemo možda vidjeti i mislim da je to izazov ovdje u parlamentu da dakle imamo e, neko zakonodavstvo koje će biti pogodno i za buduće razdoblje, zanima kako se odnosite sa tim izazovom. Evo, gospodin Prvnić, imate riječ. Hvala vam lijepa na komentarima i idejama. Krenut ću od toga što ću odgovorati na pitanje primjedbe predsjedavateljice. Vaše pitanje dosta dobro, zato što posebno što se tiče kružnog gospodarstva, bismo pažnju trebali posvetiti na to da možemo olakšati regulative, a ne da reguliramo kako bismo regulirali postojeće tehnologije. to je nešto što je jako izazovno. Naime, postavili smo se cilj da do 2040. godine e, sva plastična ambalaža mora biti od plastike koja se može reciklirati. I rekli smo da ćemo pokušati postići taj cilj tako što ćemo stvoriti e, standarde za kvalitetu za plastiku sada sa industrijskim djelnicima i drugim djelnicima počinjemo raspraviti o tome kako bismo upravo pronašli odgovor na ovo što ste vi postavili kao pitanje, dakle da imamo regulatorni okvir s kojim nećemo spriječiti da dođe do inovacije u sektoru plastike, jer je plastika jako dobar proizvod, pa i iz okolišnog gledišta. Ako se plastika usporedi primjerice sa staklom, evo mislim žao mi je što vi dalje koristite ove plastične boce, ali nije to sve tako bijelo i crno. Mislim, plastika je lakša od staklenih boca. I kakav onda uviše otisak toga? Dakle, tisuću plastičnih proizvoda naspram tisuću staklenih proizvoda primjerice, kada to usporedite. Ne smijemo biti licemjerni. U komisiji smo već eh, zamijenili plastične boce sa vodom iz pipe. Dakle, voda iz pipe je naravno bolja od korištenja ovakvih plastičnih proizvoda, ne sviđate to svi mali s tim zapravo pokušavam reći da moramo pokušati razviti i taj sektor plastike. Postoje još i neke nove inovacije e, po pitanju plastike koje se temelje na biološkim materijalima. Dakle, ako uspijemo u značajnoj mjeri pojačati te inovacije s kojima bismo mogli zamijeniti naftu kao sirovinu za proizvodnju plastike, onda bi to bilo vrlo važno i u smislu toga da smanjimo onda ulični e, otisak tog proizvoda. Dakle, ne mogu vam dati precizne odgovore, jer još zapravo ne znam te odgovore, ali evo, to je način na koji mi razmišljamo. Dakle, kažemo da moramo biti doista vrlo pažljivi kako ne bismo uništili inovacije po pitanju plastike. To je isto tako vrlo važno. Privatne inicijative. Jeste li mislili na privatne inicijative u kružnom gospodarstvu ili... Ne, da, općenito, ali vi ste to spomenuli. Možda je najlakše na to odgovoriti tako što kažem da imamo strategiju za, za plastiku gdje smo svi postavili ciljeve i sada ćemo imati natječaj za dobije ideje. Naša službe naravno isto tako imaju mnoge ideje, već rade na tome, ali potreba nam je tu i input eh, od privrede i privatnog sektora, jer je privatni sektor u mnogim područjima već ispred nas. I ta metoda s kojom danas eh, iznosimo zakonodavstvo ide u tom smjeru da potaknemo privatne inicijative i da iz toga nešto naučimo. Da se vratim natrag na paket o uslugama i elektroničku karticu. U potpunosti se slažem s onime što je rekao gospodin Švab, da je veliki problem to nepovjerenje među državama članicama koje je duboko ukorijenjeno i postalo je toliko veliko da je nemoguće gotovo ništa učiniti na području e, usluga. Kada je sve to počelo? Pa prije 20 godina, evo, i ljudi se još uvijek sjećaju svih onih e, bitki iz tog razoblja. Dakle, vidimo da postoji ta tradicija i da postoje te bitke i po pitanju elektroničke kartice. Glavni protuargument kojeg smo imali od strane komisije je taj da nećemo dotaknuti načelo porijekla. I mi to to ste vi zapravo nama rekli, a mi to uopće smo htjeli. To je bilo potpuno svi jasno od samog početka. Mi to želimo izbjeći, zato što to nitko neće prihvatiti. A mi smo htjeli modernizirati taj proces eh, prema kojima samostalni zaposleni i poduzeća mogu nuditi prekogranične usluge. Dobro, to nije bila jedina kritika, možda postoje i drugi opravdani protuargumenti na ono što smo mi predložili, ali ovo je bio jedan važan protuargument. A ako pročitate dokument, onda možete vidjeti da tu ne postoji niti jedna naznaka da ćemo ugroziti načelo države porijekla. ali spominjem to zato što je to dobar primjer. I zapravo jedan od primjera. Dakle, svi bismo trebali se malo distancirati i hladiti. U mom uvodnom govoru sam spomenuo nove izazove s kojima će se Europa suočiti, svidjelo se to nama ili ne, kružno gospodarstvo, umjetna inteligencija će oblikovati tržište s uslugama i kako bismo se suočili sa svim tim pozitivnim izazovima, po mom mišljenju, moramo svladati one dosadašnje razmjenice, što znači da ako ne uspijete poboljšati to povjerenje među državama članicama, a isto tako niti među drugim dionicima, onda će druga, država, druga tržišta biti oni gdje će se razvijati te e, usluge koje ste temene inteligenciji. Bilo bi dobro kada bismo imali veliki pragmatizam. Ja sam osoba koja se vodi vrijednostima, ali isto tako imam iskustva i u tome da budem pragmatičan, zato što nije uvek moguće koristiti vrijednosti. Ja sam bio predsjednik vlade e, na čelu koalicije od šest stranaka i tu smo imali zapravo sve, dakle, od desnog e, sve do lijevog krila i budući nismo mogli koristiti <laughs> naše vrijednosti, uspjeli smo se odlučiti za pragmatizam i zapravo smo postigli dosta dobre rezultate zahvaljujući pragmatizmu. I u tom smislu se doista nadam da ćemo moći promijeniti to ozračje. Ne želim tu nikoga optuživati, ali trebali bismo vršiti utjecaj na naše države članice da izađu iz tih e, robova iz kojih e, vode ratove već nekoliko desetljeća i da pogledaju na budućnost. Ekonomija dijeljenja, to je isto tako jedno fascinantno područje koje je vrlo teško regulirati i e, siguran sam da je gospodin Danti svjestan e, naše komunikacije o kolaborativnoj ekonomiji, to je ekonomiji dijeljenja. I tamo smo identificirali da zapravo ne postoje nikakvi europski propisi koji su na snazi koji bi e, mogli spriječiti razvoj kolaborativne ekonomije. I mi pratimo te razvoje jer se i te usluge konstantno mijenjaju. To je vrlo važno, barem što se tiče komisije, da e, pogledamo gdje, u kojoj fazi bi se trebali uključiti u to e, europski regulatori. Jer e, je većina tih tema koji se tiču ekonomije platforme, ekonomije suradnje, nešto što trenutno reguliraju države članice. Ali istodobno postoji i taj problem da bi možda reguliran, taj regulirani okvir mogao biti izrazito fragmentiran. Evo, pogledajte ove slučajeve s Uberom. Tu skoro pa ne možemo ništa napraviti i jednom kada se poslovni modeli toliko jako razlikuju jedni drugima, onda moramo svaki slučaj e, zasebno analizirati. Ali, kao što sam rekao, mi aktivno pratimo te razvoj, pokušavamo identificirati postoji li neka očita područja gdje bi europske propise trebali zamijeniti nacionalne propise ili postoje li neki dijelovi koji nisu obuhvaćeni nikakvom, nikakvom regulativom, onda vjerojatno moramo djelovati. Gospodin Egnju, ne znam baš jako dobro za vaš taj slučaj, vrlo malog poduzeća kojeg je preuzelo njemačko poduzeće. Ne mogu mnogo toga o tome reći, ali to pitanje što će Brexit značiti za trgovinu, pa svi znaju da to još ne znamo. No, to je pomalo neobično jer se trenutno krećemo e, prema tim budućim trgovačkim pregovorima između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, a pritom su to prvi trgovački sporazumi ikad u bilo kojem dijelu svijeta gdje se počinje sa pregovorima, a da se time zapravo pogušava e, situacija po pitanju trgovine. Dakle, obično se kreću pregovore kada se želi poboljšati trgovačko ozračje, e, ali ovdje to činimo iz suprotne situacije. I to je dosta tužno i što sad možemo napraviti. Hvala vam što ste spomenuli EFSU. I to je vrlo važna tema. Evo da vam dam najnovije brojke EFSU i Europska investicijska banka financirali su projekte u vrijednosti od 55 milijardi eura već do sada, dakle u dvije pol godine, 55 milijardi eura, što je pokrenulo dodatno ulaganje od 274 milijardi eura. Dakle, prvi rezultati prvih dvije pol godine epso a su tih 274 milijarde eura dodatnih ulaganja. Najveći korisnik e, su pritom e, mala i srednja poduzeća u privatnom sektoru, a drugi onda najveći korisnik e, su područje energetike i energetske učinkovitost prije svega, zatim digitalni sektor, ako se dobro sjećam, on je na trećem mjestu. U budućnosti bih volio da sve ono što se tiče energetskoj učinkovitosti, sve ono što se tiče kružnog gospodarstva, da će i tu EFSU koristiti. Platforme se isto tako spomenuli koje su vrlo važne, a to su zapravo lokalni pogretači ulaganja gdje se okupljaju, okuplja velika količina malih ulaganja. Recimo, to može biti ulagačka platforma za turizam i industriju, primjerice u Grčkoj, gdje bi mali, i, e, mali vlasnici hotela se mogli družiti na toj platformi i onda bi mogli dobiti 20.000, 27.000 tisuća e, ili ne znam koliko e, milijuna eura za renovaciju nekog hotela. To već funkcionira kod nekih primjera, primjerice u Francuskoj, na području Pariške aglomeracije, tu postoji platforma za ulaganje, za ulaganja u energetsku učinkovitost i oni žele dobiti 40 tisuća pa- stanova koji se trebaju onda učiniti energetski učinkovitijima i eh, tu se radi o kapitalu kojeg te platforme trebaju ponuditi, ali su tako i o niskoj cijeni energije zatim za te vlasnike stanova. Jedna zanimljiva tema kod EFSO je to da 70% E, sredstava koji se iskoristuje iz EPSO-a nam dolazi od privatnih poduzeća, što znači da smo uspjeli iskoristiti javna sredstva i na taj način uspjeti izvući privatni kapital, kapital e, za ulaganje od privatnih banaka. Dakle, to je ona Mm, onaj dio priče kome se najviše sviđa. Jer alternativa tome je da nema uopće ulaganja. Ili da se tu e, porezne obveznice onda uključa. Ali sada smo putem EFSO-a smanjili e, tu, sudjelovanje poreznih obveznika. Jer smo uspjeli pokrenuti na ovaj način ulaganja. Možda da se tu zaustavim i da vam zahvalim na vrlo dobroj i ponosnoj raspravi i vidimo se uskoro opet. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Poveniće na tome što ste došli, što ste nam odgovorili naše pitanja i želimo vam sve najbolje uh, u vašem radu u komisiji. Hvala vam. and it means that we go to our next uh, agenda item, and it is... Dakle, sada prelazimo na iduću točku dnevnog reda, a to je paket strategije javne nabave. Radi se o razmatranju nacrta um, izvjestitelja Carlosa Coelha. I ja sada odmah dajem riječ gospodinu Koelju. Puno hvala, ja ću govoriti na portugalskom. Gospođo predsjedavajuća, dragi kolege, ja ću danas predstaviti nacrt izvješća o paketu strategije javne nabave koji je Europska komisija predstavila u prosincu 2017. U međuvremenu ovo izvješće je prevedeno na sve jezike Dopustite da prije nego što prijeđem na specifična pitanja, dopustite da naglasim koliko je važna ova tema. Povjerenik Katajnan je to također naglasio. Više od 250 milijuna eh, radnih, 250 eh, javnih eh, mjesta koristi više od 40% bruto domaćeg proizvoda za usluge i to kroz javnu nabavu. Kako bi osigurali da javna nabava bude na visokoj razini, potrebno nam je strateški pristup i to uvelike ovisi o modernoj i učinkovitoj javnoj nabavi. Prošle je četiri godine od kako E, smo usvojili zakonodavstvo u ovome području, saželi smo sve što je dobro i što je loše pri provedbi ovih propisa u državama članicama i definirali smo strateški okvir za javnu nabavu kako bi potaknuli rast, zapošljavanje i inovacije. Europski parlament je sada pozvan da se izjasni vezano uz ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Ja sam izvjestitelj i s jedne strane meni je važno da se pozabavimo neobvezujućim mjerama koje je predstavila Europska komisija i također e, svime onime što su kolege rekli u okviru rasprave, ali isto tako i sve što su rekli stručnjaci u okviru jedne radionice o jedinstvenom tržištu. i s obzirom na oblik i brzinu e, reforme sustava javne nabave, ja sam e, izradio konkretne predloge koje sam i e, poslao državama članicama i ukoliko je to moguće i opravdano, države članice bi trebale primjenjivati načelo gospodarski najpovoljnijeg pristupa i životnog ciklusa, Dakle, treba uzeti u obzir najnižu cijenu. Osim toga, potrebno je e, poticati i digitalizaciju i brzavati u svim fazama javne nabave. Potrebno je izraditi strategije za javnu nabavu, automatsku analizu podataka i potrebno je izraditi opsežne planove. Zatim države članice bi trebale uvesti instrumente za transparentnost, primjerice jedan registar svih ugovora, zatim trebali bi uključivati i srednje i mala poduzeća, primjerice e, ciljanim poticanjem, Zatim to su neke konkretne mjere za prekograničnu javnu nabavu. Gospođo predsjedavajuća, ovim izvješćem ne namjeravam izmjenjivati regulativni okvir, već želim iskoristiti priliku da države članice postignu strateške ciljeve pri implementaciji konkretnih politika u ovome području poticanja inovacija, poticanja održivog ekološkog kružnog gospodarstva i poticanja poduzeća kao i stručnih snaga u sustavu javne nabave. Europska komisija pri tome igra vrlo važnu ulogu, na to sam se također osvrnuo u svojem izvješću. Dakle, moramo i razmotriti mogućnosti koje postoje u okviru fondova, pridonijeti profesionalizaciju državama članicama, zatim moramo brzo usvojiti smjernice za poticanje inovacije i socijalne odgovornosti. Nadalje, sve smjernice i mjere potrebno je organizirati na način da bude moguće njihovo jednostavno korištenje i e, moramo imati jedan dobar pregled. Zatim države članice pri razvijanju metodike E, vezano uz izračun životnog ciklusa, njih također treba potaknuti i potrebno je brzo uvesti e-formulare. Dakle, to su te preporuke koje sam naznačio. Puno vam hvala na potpori. Želim se zahvaliti gospodinu Stevensu, izvjestitelju odbora regiji. Ovo izvješće ima vrlo veliko područje primjene, no postoje neka regulatorna ograničenja kada je riječ o izvješćima na vlastitu inicijativu i zbog tih ograničenja se nisam mogao osvrnuti na sve, no mislim da ću kroz amandmane iz svoje kluba, ali i iz drugih klubova e, dobiti mnoge ideje i koje bi mogle poboljšati ovo izvješće. Draga predsjedavajuća, dragi kolege, puno hvala. Hvala. A sada u ime SNDA a gospodin Mark Tarabela. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Kada smo imali prvo raspravu o ovoj temi, sam, sam zahvalio izvestiju Pavlosu i to bih htio učiniti ovdje jer on kao prvo jako dobro strukturirao to izvješće. Imamo pet jasnih poglavlja vezano u i okvir, kako se on razvio eh, u proteklih nekoliko godina. Eh, zatim spominja se digitalizacija i dobro upravljanje procesima, ali su tako i poboljšanje pristupa tom tržištu i to je zapravo sama srž tog problema, kako ga znamo, te isto tako i profesionalizacija, kako poduzeća, ali isto tako i javnih tijela vlasti, kako bi se bolje pravilo tim tržištem, to je sve u samo srži problema. Postoji jedna brojka koja me malo začudila odmah na početku, naime kada se citira i tu se možemo naravno suglasiti o tome da Europska unija čini da ima 14% svog BDP-a koji odlazi na eh, javnu nabavu, na javni sektor. A kada je povjerenik o tome govorio, krajem prošle godine, onda je govorio o 19%. Čini mi se da je kad kad u pitanju prevelika politika štednje eh, u javnim tijelima eh, koja se primjenjuje posvuda u Europi. Ja 23 godine sam gradonačelnik jedne općine i već 23 godina mi ne trošimo više nego što imamo. Ali zaduživanje je kratka dobra stvar, e, posebice uz ove kamatne stope koje nas imamo i želim samo citirati jednu brojku. Naime, tijela javnih vlasti su odgovorna za 60% svih javnih e, europskih e, ulaganja. Za 60% 5%, e, dakle to čine gradovi i općine, ali smo odgovorni samo za 9% ukupnog javnog duga, što znači da postoji možda taj problem u gospodarstvu da javna tijela ne mogu dovoljno ulagati e, u korist svojih e, stanovnika i da se to možda posebice jako odnosi upravo na njih ali to možemo spraviti. Zatim još jedna druga brojka koja me začudila, dakle između 2006. i 2016. godine, tu stoji da sa 14 na 29% e, se povećao broj gdje imamo samo jednog jednu poduzeće koje se javlja na natječaj, što znači da su ti natječaji vrlo e, nepristupačni malim i srednjim poduzećima. Poboljšali smo pravila, dobili smo alate i te alate treba iskoristiti ili ne. Neka tijela javnih vlasti koriste te alate i iskorištavaju te mogućnosti e, koje imaju kako bi iskoristili ne onog koji nudi najnižu cijenu, nego onog koji se gospodarski najviše isplati. E, najniža cijena može kad kad biti rezultat inovacija, da, to je jasno, ali treba tu uzeti u obzir i socijalne i okolišne faktore i to je danas možda bolje od ovog drugog, a e, ne rade to mnogo tijela javnih vlasti i stoga mi na tome. Zbog toga mislim da je ovo izvješće jako potpuno, jer tu izgledamo na tome da e, treba moći prilagoditi način rada po pitanju javne nabave i spomenuli se su tako da su države članice dobili po prstima od Europske komisije, jer su nacionalno zakonodavstvo trebali transponirati propise iz direktive i to je zapravo jedna podrška za tijela javnih vlasti koju trebamo zastupati jer im možemo pomoći da se prilagode. Na kraju da kažem da sam spreman podnijeti nekog amandmana, ja sam to jasno i rekao. Moram na neki način ispuniti svoju ulogu izvesta u sjeni, ali ipak moram reći da jako čestitam gospodinu Kvelju koji je jako dobro tu temu, taj problem tu sročio eh, vezano uz našu direktivu iz 2014. godine. Hvala. Puno hvala. Gospođo predsjedavajuća, zahvalila bih se izvjestitelju da je u nacrtu izvješća tako podrobno obradio temu i želim pozdraviti trud koji je uložio u ovaj dokument o paketu strategiju javne nabave. Tu se naglašava važnost rokova, krajnjih rokova. Jasno je da u okviru nekih projekata postoje mnogi uvjeti za dobavljače. I takvi e, projekti ponekad nisu onda mm, dostupni malim i srednjim poduzećima zato što oni ne mogu konkurirati sa velikim poduzećima prije svega kada se radi o pružanju usluga. Dakle, e, treba stvoriti jednake radne uvjete jer e, veliki divovi nemaju monopol na dobre ideje, kao što je to primjerice u slučaju isporuke nekih dobara. Nadalje postoji razlika među resursima kada govorimo o velikom i malom lokalnom poduzeću. razvijanje informatičkih proizvoda je nešto što nije zauzima jako veliko mjesto ovakvim projektima, a ono što ponekad nedostaje malim i srednjim poduzećima je načelo opreznosti koje se često eh, primjenjuje od onih koji raspisuju javne nabave zato što se E, pribojavaju da će ih optužiti za pristranost. Dakle, vrlo je važno misliti i na one koji su zaduženi za raspisivanje javnih natječaja. Tu se prije svega oslanjamo na velike konzultantske kuće. U Ujedinjenoj kraljevini smo nedavno e, vidjeli da E, velika poduzeća nisu uvijek dobra, dakle e, to moramo ponovno razmotriti. Moramo javnu upravu otvoriti, otvoriti ponudama malih i srednjih poduzeća kako bi mogli i ocijeniti doista e, njihove rezultate, a ne samo da ih ocjenjujemo prema marketingu. E, moramo puno toga učiniti kako bi ih e, potaknuli potrebne transparentnosti i tako dalje, kako bi postupak za mala i srednja poduzeća postao pristupačniji, pristupačniji nego što je bio do sada. No ne smijemo pri tome biti naivna, jer e, big business, velika poduzeća su se već uključila u ove poslove i to predstavlja problem. Stoga moramo potaknuti mala i srednja poduzeća kako bi e, proširili taj dijapazon e, poduzeća koja mogu sudjelovati u ovakvim natječajima. Javni natječaji mogu predstavljati win-win situaciju, e, mogu se poboljšati lokalne usluge, dobit ćete dobit ćemo realniju e, sliku, možda ćemo bolje ulagati javni novac i vrlo je važno da počnemo provoditi ideje u praksu. Mislim da je ovaj nacrt izvješća jako dobar. Možda bismo mogli dodati neke elemente koje sam spomenula kako bi pozitivno pridonijeli strategiji Europske komisije i kako bi svagdje u Europi poticali dobre prakse. Hvala. A sada u ime Aldea gospodin Selimović. Vidim, on nije ovdje, stoga onda Diter ima riječ. Izvolite. E, gospođa e, Čaranzova, ispričavam se. E, ja se ispričavam o ime gospodina Selimovića, nije danas mogao doći, ali želim zahvaliti gospodinu Koelju na ovom nacrtu izvješća. Gospodin Selimović se slaže s mnogim stvarima koje je gospodin Koelja naveo izvješću i žalimo što države članice pri provedbi direktive iz 2014. E, ne napreduju prebrzo, ne čine baš prevelike korake e, kod e, javnih natječaja. Dakle, tu su i smjernice iz 2014. koje treba uzeti u obzir i gospodin Salimović želi naglasiti da te smjernice treba prilagoditi na svim administrativnim razinama mala i srednja poduzeća treba imati bolji e, pristup javnim natječajima. Zatim nakon e, ovog e, stavka gdje se baš o tome govori, E, tu gospodin e, Selimović predlaže da se koristi jedna malo stroža formulacija. Naravno da e, postoje neke stvari koje nisu spomenute, a na njih ćemo se onda osvrnuti u amandmanima koje ćemo uložiti. Želim naglasiti da potencijal E, javne nabave tek još treba razviti, a to je moguće samo onda ako države članice e, i javna tijela budu e, poštivali smjernice iz 2014. Zatim to su inovativni socijalni ciljevi javne nabave, njih također treba imati na umu i želim podsjetiti na to da da se trebamo držati i načela um, jednakog postupanja, dakle ne smije doći do nikakve izravne ili neizravne diskriminacije gospodarskih dionika ili uh, posloprimaca primaca iz različitih država članica. Zatim gospodin Salimović je skeptičan što se tiče e, centralne točke nabave, središnje točke nabave, tu postoji mogućnost e, stvaranja prevelike koncentracije, to bi bilo štetno za mala i srednja poduzeća. E, on bi se osvrnuo i na neke druge stvari, ali to će učiniti u okviru amandmana. Želi se zahvaliti izvjestitelju na njegovom trudu i veseli se raspravi sa kolegama. Hvala. Hvala ali sada sad za zelene imamo zamjenu, izvolite. Hvala. ja bih se htjela ispričati u ime gospodina Šoltesa koji ne mogu biti prisutan zbog obaveza u svojoj domovini i svojoj izbornoj jedinici. Ali mm, želimo zahvaliti izvjestitelju na pripremi jednog jako dobrog izvješća o strategiji javne nabave. Gospodin Šoltes smatra da transparentna, moderna i učinkovita javna nabava vrlo bitna u borbi protiv korupcije, a potrebna je za racionalno i učinkovito korištenje javnih sredstava. Zato je jako dobro da se nova generacija ove direktive e, o javnoj nabavi, dakle rekast onog iz 2014. se ravna prema okolišnim i socijalnim kriterijima kako bi unaprijedilo javnu nabavu. Dakle, mi smatramo da će taj način sastavljanja tendera za javno nadmetanje e, svima zapravo biti na korist, a i bolje će biti u borbi protiv korupcije. Posebno je važan zato što je komisija procijenila da je korupcija u javnoj nabavi poreznik, porezne obveznike stoji oko 2 milijarde eura godišnje Prema tome, korupciju treba naravno suzbijati i demokracijom i transparentnošću. Zatim um, vidimo da je i prekogranična e, nabava za 23% narasla od 2015. do sada. Međutim, možemo na druge načine poboljšati stvari. Recimo, tu je jako bitno da se olakšaju pristupi malim i srednjim gospodarstvom po, poduzećima, pogotovo prekograničnim nabavama. Osim toga, gospodin Šoltes e, smatra da se i digitalne informacije trebaju uzeti u obzir u javnim nabavama, to ide se sad još puno presporo. Nažalost, e, mnogi još ne koriste te nove tehnologije kako bi simplificirali i ubrzali prostupak javne nabave. E, gospodin Šolte smatra da bi javna nabava trebala biti zelena, inovativna, lako prihvatljiva, transparentna i svima dostupna. Hvala lijepo, a sada imamo u ime odbora regija predstavnika. Hvala. Prvo bih želio čestiti, čestitati našem izvjestitelju na ovom izvješću s kojim se mi u cijelosti slažemo i njegovim prioritetima koje je naveo i digitalizacijom. Jer to znači ujedne profesionalizaciju javnih kupaca. Slažemo se sa strateškim nabavom, sa agregiranom javnom nabavom i Mislimo da su to, dakle ponavljam, su to naši prioriteti. Poruka iz izvješća je da se pozdravlja činjenica da komisija nije predstavila novu, novi zakonodavni akt, nego je taj akt iz 2014. zapravo ažuriran. Veliki niz zemalja članica i gospodarskih subjekata se usklađuje s tim kroz različite edukacije i treninge. Mi mislimo da je fokus komisije u ovoj fazi mora biti usmjeren na implementaciju te direktive i ako postoji europski zakonski okvir, zemlje članice to moraju transponirati u svoje nacionalne zakone što je prije moguće implementirati i uz e, minimalno zapravo diskrecijsko pravo primjenjivati. Jer kako bi inovirali i olakšali prekograničnu nabavu. Mi naglašavamo isto tako da je e, ovdje pokaženo da se javna nabava e, može jako vezati i za ciljane investicije, pogotovo na lokalnim i regionalnim razinama ako i propisi o javnoj nabavi predstavljaju veliki izazov. Međutim, danas još za građane i za recimo mala i srednja poduzeća. Zato što su još uvijek dosta teško, su komplic, Stoga pozivamo komisiju da u roku od tri godine, koliko je maksimalni rok za transponiranje E, te direktive u sve zemlje članice da nadgleda kako je to primjenje, kako je to preneseno u nacionalni zakon i kako se onda implementira. Pri čemu treba se posebno koncentrirati na lokalnu i regionalnu razinu i kako djeluju i čak i one podnacionalne tijela uprave vlasti na, kako se snalaze u toj javnoj nabavi novoj proceduri. Smanjivanje birokratskih barijera je naravno veliki cilj. Naš odbor regija je uvijek spreman za suradnju s Europskim parlamentom. Mislimo da se ova strategija e, strategija javne nabave koja se predstavlja u direktivi će biti jedan dobar pothvat ako se budu svi oni koji se tim bave još dodatno educirali kako bi mogli to sve primijeniti i promovirati inovativne i objektivne socijalne ciljeve. Na području javne nabave komisija mora sve vrlo pažljivo nadzirati i procjenjivati i vidjeti naravno u kojoj mjeri se lokalne i regionalne vlasti mogu nositi sa tim E, administrativnim teretima. Prema onoj reformi iz 2014. E, znamo da se ciljevi su zeleni inovativni, ali se stvari koje događaju trebaju slučaj po slučaj rješavati individualne baze. I mislimo da se trebaju servisi Dakle, onako kako je to definirano u direktivi iz 2014. se trebaju usluge isto osnoviti na noge. To je samo jedan od načina, naravno javna nabava, da se pruži javna, javna usluga. Mislimo da je relativna lakoća s kojom se e, javna nabava do sada obavljala, je i dovela do toga da smo na sudovima zatrpani čitavim nizom e, procesa i tužbi koje su pokazale da komisija i zemlje članice moraju na drugi način zapravo spriječiti sve ponuđače da ne, bi slučajno da zlostavljali svoja prava koja imaju ako su u javnoj nabavi. Zatim, Mislimo da treba jedan dobrovoljno strukturiran dijalog voditi među svim dionicima o javnoj nabavi. Mislimo da bi to bilo relevantno uklopiti u proces europskog semestra, ali jasno pod stanovitim uvjetima. Partneri u tom partnerstvu, od njih se očekuje da preuzmu dobrovoljne obveze i od samog početka mora biti jasno da ako ti partneri trebaju dobiti legitimitet, to ne smije istodobno potkapati E, činjenicu da se e, može pravila iz javnog nadmetanja još iz direktive iz 2014. uz diskrecijsko pravo, dakle relativno veliku slobodu e, vlastitog tumačenja primijeniti na regionalnim i lokalnim razinama. Mi vjerujemo da mora biti jasno od samog početka za sve vlasti koje su uključene do kojih razmjera europski proračun do 2020. biva uvjetovan uspješnim obavljanjem ovih procedura. Uglavnom, u paketu o javnoj nabavi E, trebamo naravno i naše partnerstvo uskladiti sa tim kondicionalnostima. Hvala vam još jedan puta čestitamo izvjestitelju na dobrom poslu. Hvala. Sad u ime Evropske komisije gospođa Rogan. Hvala. Komisija želi zahvaliti parlamentu i izvjestitelju posebno na ovom vrlo na sjajnom izvješću koji podržava komisijin paket koji je predstavljen prošlog listopada. To nije zapravo nikakav zakonodavni prijedlog, nego je samo jedna politička komunikacija koja razmatra one odredbe iz direktive iz 2014. koje nisu bile obvezne, no komisija ih smatra jako važnima i zato je ponovno skrenula u svom komunikaciji pažnju na potencijal koje te do sada još neobvezne odredbe mogu ostvariti i učinak koje mogu imati po lokalno gospodarstvo i društvo. Mi smo jako puno pažnje posvetili ovim temama i o kojima su i zastupnici govorili, naime profesionalizacije. A čitava naša komunikacija se odnosila na implementaciju te direktive i na široki partnerski pristup u vezi s tom implementacijom. Naime, za to je jako bitno da imamo ljude koji su za to educirani, koji znaju kako se to provodi javno nadmetanje po novim propisima i procedurama, ali isto tako mora postojati jedna senzibilizacija E, kompletno u društvu i u, svima koji sudjeluju, svim dionicima kako bi se to moglo izvesti u skladu s propisima. U paketu koji sam spomenula su navedene i objavljene smjernice kao za provođenje javne nadmetanja i imamo i različite alatke i instrumente koje u tome trebaju pomoć. Pa se nadamo da će se to tako implementirati. Mi smo i završili javne konsultacije o opsegu i području primjene e, ovog našeg paketa o javnoj nabavi, nadmetanju. Nadalje smo kroz paket pozvali na strateško javno nadmetanje. Jedan od elemenata tog strateškog javnog nadmetanja je upravo šire korištenje drugih kriterija od ne samo, ne samo najniže cijene kod svojih ponuđača na nadmetanju, nego recimo i pitanje kako je, koliko je zelena ponuda, odnosno koliko bi izvedba bila ekološki e, inovativna, povoljna i tako dalje. Dakle, čitav niz drugih kriterija prema kojima se treba donijeti odluka na natjecanju. Zatim imam, koristili smo i različite metode, vrlo složenu metodu da se izračunavaju troškovi prema životnom ciklusu, i za, pogotovo je to vrlo bitno za proizvode iz energetske skupine i mislimo da je dio tih važnih stvari iz nadmetanja za i mala i srednja poduzeća nije samo profesionalizacija kupaca, nego je i e, recimo treba trenirati naše dobavljače u biti, dakle, treba razviti jedan partnerski odnos među svima koji sudjeluju u lancu javne, javnog nadmetanja. Jer u budućim godinama u koje dolaze očekujemo da će se olakšati i razmjena iskustava i primjera dobre prakse, da ćemo imati recimo jednu vrlo, vrlo zanimljivu alatku, a to je E, da ćemo imati na elektronskom obliku arhiv svih primjera dobre prakse, što će ljudima pomoći, ali naravno zato se moraju i dodatno educirati i biti opremljeni mogućnostima da dođu do toga. I mi vidimo da se naravno i korištenje IKT tehnologija i digitalizacije zapravo poveća u, uloga digitalizacije u čitavoj javnoj nadmetanju, što je i naš izvjestitelj vaš ovdje jako dobro istaknuo. Međutim, znamo da se to treba izmijeniti i da treba narasti, jer za sada imamo trike 40% se stvari odvija preko e, tim tehnologijama, ali to treba taj udio. Zatim, to su vrlo važne stvari i mi se gledamo puno šire na to kako se može recimo zajamčiti dobra suradnja sa središnjom, središnjim tijelom vlasti koji vodi nadmetanje i koji je zapravo glavni kupac tu. E, jer imamo s jedne strane malu kontradikciju između centralizacije svih obveza i s druge strane veće uloge malih i srednjih poduzeća koje trebaju na terenu djelovati. Ali mi zapravo želimo jednog posrednika imati između njih koji će onda e, pomoći ako treba između centralne e, vlasti koja je glavni kupac na tom nadmetanju i koja je raspisala natječaj i svih ovih izvođača i omogućit će im recimo da izvođači koji dobiju na nadmetanju lakše kroz tipizirane ugovore mogu proširiti to i uzeti pod podizvođače među malim i srednjim poduzećima. A pritom je jasno bitno da olakšamo pristup svim tim malim poduzećima kao i da im stvorimo i mogućnost kasnije i da im olakšamo pristup i spriječimo bilo koju negativnu percepciju koja zna često vladati glede sudjelovana u jadnim nadmetanjima. Ovdje je zapravo težište u čitavom našem paketu i komunikaciji, zato smo rekli da je ona politička komunikacija, je u prvom planu bila promjena mentaliteta, promjena stava prema samom javnom nadmetanju, a i ljudi koji u tome rade. Hvala lijepo, a sada za završne riječi bih ponovno se vratila izvjestitelju. Hvala, ja bih htio zahvaliti svim našim kolegama i odboru regija kao i komisiji. Mislim da je jasno nakon ove rasprave da imamo veliki konsenzus o važnosti javnog nadmetanja, javne nabave Vidimo da je to vrlo bitno i za rast i za zapošljavanje, da je jako bitno tu omogućiti pristup malim i srednjim poduzećima i jako je bitno biti potpuno transparentan kako bi se borili protiv korupcije i zloporaba. E, imamo čitav niz amandmana koji će biti prezentirani, ali smo uspjeli e, barem u našem odboru postići zapravo jednu suglašenost i imamo kompromisna rješenja koja su na dohvat. No, htio bih podsjetiti kolege da ako još ima amandmana 27. ovog mjeseca u podne ističe rok za podnošenje istih tih amandmana. Da, postavili ste mi e, neka pitanja, ali na to je već i komisija odgovorila. No prije nego što vam dam svoj odgovor, moram reći da mi je vrlo drago što je kao izvjestitelji tu gospodin Tramela iz Kluba socijalista, jer on ima jako veliko iskustvo e, kada sad u ovom dosjeu i znam da ćemo moći iskoristiti njegovo znanje u ovom dosjeu, te iščekujem sada amandmane i siguran sam da će što se tiče ovog izvješća predložiti amandmane sa drugim kolegama, jer mislim da možemo uz doprinos svih eh, poboljšati još ovaj dokument. Eh, slažem se sa gospodinom Taramelom tu ideju da moramo imati proračunsku disciplinu. Komisija je već govorila o promjeni u statističkim kriterijima s kojim možemo djelomično objasniti tu razliku u brojkama. razmjena e, razine ulaganja u državama članicama, dakle prije i poslije krize, bi isto tako mogao biti jedan razlog, jedan odgovor na vaše pitanje. Neke države članice su još uvijek pod proračunskim ograničenjima zbog europskih kriterija i tu prije svega mislim na države koje su u europodručju i to isto tako može onda opravdati tu razliku. Ali siguran sam da se gospodin Trebela slaže s tom idejom da te brojke, taj postotak, da to nije zapravo važno. To je važno samo ako želimo s time dokazati koliko je ova tema važna. Dakle, kada govorimo o javnoj nabavi, onda ne govorimo o nečemu što je mali europski problem, već tu govorimo o nečemu što predstavlja jedan važan dio ulaganja. I to je zapravo ono što želimo ukazati pomoću tih brojki. A što se tiče ovog samog slučaja tiče, nije zapravo bitna ta razlika i ono što je gospodin Banje najavio 2016. godine i te brojke koje nam Europska komisija danas predlaže. Nemam drugih e, primjedbi, gospođe Beseteljice. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je 27. ožujka u 12 sati, mislim da je to sljedeći utorak. I imamo i razmatranje ovih amandmana onda koje ćemo držati na našem sastanku u travnju. Hvala vam lijepa, hvala svima, što znači da možemo zaključiti s ovom točkom na dnevnom redu i krenuti na iduću točku. A tu se radi o razmatranju nacrta izvješća o dvojnoj kvaliteti proizvoda na jedinstvenom tržištu. Tu nam je izvjestiteljica gospođa Senalova, pa ću njoj dati riječ. Thank you, Madam Chair. I will use my mother, tongue, which is, Czech. Um, Govorit ću na češkom, hvala vam. Gospođo predsjedateljice, uvažene dame i gospodo, dragi kolege, moguće razlike u sastavu proizvoda koji se prodaju na jedinstvom tržištu pod istim imenom, u istom obliku ambalaže i pakiranja je nešto na što su udruge proizvođača prije 7 godina ukazale u Slovačkoj. I ovaj odbor, odbor za zaštitu potrošača, je bio taj koji je 2013. godine izradio rezoluciju o novoj potrošačkoj politici te smo tražili od Europske komisije da obrati pažnju na ovu temu i da se provede europska anketa o tome, te da se procijene učinci trenutnog zakonodavstva. Dakle, imamo već sada e, kašnjenje od sedam godina. Zatim je taj fenomen dvojne kvalitete proizvoda posebno postao jedan od najvažnijih e, tema u našim raspravama, što je nešto što je čak i spomenuo Jean-Claude Juncker tijekom svog govora o stanju Unije. A nedavno sam zaprimila niz pitanja E, vezano uz to što zapravo to znači dvojna kvaliteta proizvoda. Želim ukazati na nekoliko država članica i nekoliko slučaja u tim državama članicama koje su ukazale da postoje proizvode u proizvodima koji se stavljaju na tržište u istoj ambalaži i pod istim imenom. I tu se ne radi o nekakvim amaterskim ad hoc ispitivanja već od ispitivanjima u certificiranim laboratorijima, e, na vrlo renomiranim sveučilištima i ja sam čak i sudjelovala osobno u nekim od tih ispitivanja. Tu se radi samo o prehrambenim proizvodima, iako najviše dokaza imamo upravo o tome. Neki od potrošača ne znaju da eh, u istoj konzervi s mesom, u jednoj državi članici primjerice, će unutra biti čista svinjetina, dok će u drugim konzervama biti meso mnogo niže kvalitete ili postoji razlika u kofeinu u kavi ili u različitim eh, proizvodima u jogurtima, primjerice u sastavu. Naravno, proizvođači govore tu da neki imaju drugačije preferencije u ukusu i da postoje razlike u cijenama, ali mi trebamo reći da se dvojna kvaliteta ne odnosi na sve proizvode. Europska komisija je protekle godine počela poklanjati pažnju u tom pitanju te je počela govoriti o toj potrebi da se treba e, primjenjivati jedinstvena metodologija testiranja, te su čak pronašli i novac u proračunu za šire prikupljanje dokaza. I ja pozdravljam te aktivnosti zato što je dvojna kvaliteta proizvoda povezana sa funkcioniranjem jedinstvenog tržišta. E, moramo prikupiti podatke na europskoj razini o tome, te moramo imati zajednički pristup. No, ja sam isto tako spomenula i neka ograničenja za nadzorna tijela koja će ona prije ili kasnije e, morati svladati. Ja se najme bojim da bi odsustvo aktivnosti moglo dovesti do još veće fragmentacije na jedinstvom tržištu. Jedna država članica je već rekla da će pribjeći e, domaćem zakonodavstvu o dvojnoj kvaliteti, a to je nešto što mi ne želimo želim izjaviti da je moja namjera takva da ne želimo propisivati proizvođačima e, kakav bi trebao biti sastav njihovih proizvoda, već da bi potrošači trebali biti informirani o tome i to na vrlo precizan način što se nalazi u kojem proizvodu. Dakle, da proizvod iste marke sa istom ambalažom može pokazivati razlike u sastavu. Jer potrošači na jedinstvo tržište gledaju kao na tržište gdje su proizvodi dostupni svugdje i stoga zapravo ne pomišljaju uopće na to da bi se ti proizvodi mogli razlikovati u svom sastavu. Ako naravno neki proizvođač želi prilagoditi proizvod lokalnom ukusu na podnjem tržištu, onda o tome treba jasno obavijestiti potrošače. Jer se može vrlo lako dogoditi da ako potrošač e, pomisli da je sastav jednak, a nije, da je onda taj potrošač zapravo prevaren. Europska komisija je predložila reviziju direktive o potrošačima Europske unije. Mislimo da je ta revizija dobra prilika da se direktiva o nepoštenim trgovačkim praksama izmijeni. Povjerenica Jurova je rekla da bi se mogao i proširiti taj popis nepoštenih trgovačkih praksi, što mislim da je e, dobar način napredovanja. Nisam tu specifičnije rekla kako ćemo proširiti taj popis, ali o tome možemo razgovarati. Naravno da želimo ograničiti ponudu na tržištu, ali nadzorna tijela moraju biti učinkovite alate na usporaganju kako bi e, ostvarili analizu određenih slučajeva ako se pokaže da, je da su tu potrošači dovedeni u zabludu. Hvala vam i veselim se e, suradnji i vašim primjedbama. Thank you very much. E Hvala u ime e PPA. Riječ dobiva gospodin Štefanec, izvolite. Hvala vam, ja ću također govoriti na materijem jeziku, ako mi dopustite. Evo, kao prvo bih e, htio reći da sam zahvalan e, kolegici Olgi Sehnalovi na njenom radu na ovom području, a ona je već godinama tu vrlo aktivna i ovo je doista vrlo važno izvješće. Ova tema dvojne kvalitete je vrlo e, aktualna i snažna tema u čitavom nizu država članica i to je sada postalo i politički važno jer građani smatraju da se ta tema nije dobro obradila, da nije riješena i oni osjećaju da su građani drugog reda. Što znači da se moramo pobrinuti za to da se jednaka pravila primjenjuju za sve i svugdje na jedinstvenom tržištu. Naravno da postoje tri važne točke koje bih eh, ovom prilikom htio spomenuti. Kao prvo, eh, trebamo imati dobre informacije za naše potrošače kako bi oni mogli donijeti na informiran način e, i na pravilan način odluku. Jer mi ne želimo ovdje postići da su svi proizvodi na jedinstvenom tržištu potpunosti jednaki. Ali ono što je važno je to da potrošači imaju prave informacije kako bi oni kao potrošači mogli odlučiti žele li kupiti neki proizvod ili ne. Dakle, ja želim reći da je glavni cilj taj da e, potrošači dobiju relevantne informacije. A drugo važno područje je ono koje se tiče aktivnosti Europske komisije i ja to također pozdravljam jer su to aktivnosti koje se tiču zajedničkog istraživačkog centra za provedbu testiranja, a rezultati tih testiranja mogu biti onda vrlo važni za one koji moraju donijeti odluku o tome. Činjenica je da za sada nemamo još jedinstvenu metodologiju za to i zbog toga se zapravo i postavio i pojavio taj problem u održan eh, određenom broju država članica. I stoga ja očekujem da ćemo i zahvaljujući aktivnosti našeg odbora i u iščekivanju tih rezultata s ovim izvješćem napraviti tu određenu napredak, da ćemo tu voditi tom raspravom. I kao drugo htio bih reći da podržavam prijedloge izvjestiteljice, posebice što se tiče nepoštenih trgovačkih praksi, kada se radi o razlici u kvaliteti proizvoda. To je vrlo važan doprinos našeg odbora ovoj raspravi o toj temi zato što ta dvojna kvaliteta proizlazi iz nepoštenih trgovačkih praksi i to je nešto što moramo riješiti. I na kraju, ali ne najmanje važno, mislim da također e, tu udruge potrošača moraju odigrati svoju ulogu. One bi trebale biti snažnije i one bi trebale predstavljati platformu u kojem će se moći onda obratiti e, potrošači i klijenti i gdje će moći onda tamo potražiti podršku. za naše građane je važno da imaju povjerenje u jedinstveno tržište. I stoga trebamo ukloniti te prakse koje trenutno još uvijek postoje na jedinstvenom tržištu e, po pitanju razlika u kvaliteti proizvoda. Doista se veselim suradnji sa izvjestiteljicom i sa drugim kolegama jer je ovo vrlo važno izvješće i mislim da svakako možemo snažno napredovati po tom pitanju i možemo povećati povjerenje naših potrošača u jedinstveno tržište. Hvala. Hvala vam. U ime ECR-a riječ je bio gospodin Sulik. On je izvestio u Sjeni, ali on nije mogao doći i zamolio me da pročitam njegov govor u njegovo ime. On se želi ispričati, naravno na tome što ne može danas biti ovdje. I kao prvo bih htio zahvaliti izvjestiteljici na sveobuhvatnom i dobrom izvješću e, o tom fenomenu dvojne kvalitete proizvoda. On u potpunosti podržava izvjestiteljicu što se tiče točke broj D, da postoje dakle značajne razlike u e, provedbi direktive e, koja se tiče nepoštenih trgovačkih praksi, ali nije toliko za to kako samo izvjestiteljica predlaže rješiti to pitanje u aneksu broj 1 se spominje crni popis, ali s time se neće nužno ukloniti automatski dvojna razlika u proizvodima, zato što je e, provedba te direktive koja treba biti pravilna u rukama država, članica. Dakle, najveći nedostaci on vidi u postojem zakonodavstvu i tu zapravo misle da se mogu stvari najviše poboljšati. Primjerice, e, Slovačka aktivno promiče tu temu na razini Europske unije Slovačka nema jasno dezignirano nacionalno tijelo za e, borbu protiv nepoštenih trgovačkih praksi u prehrambenom sektoru kojem bi se građani mogli obratiti. E, svaka nova nepoštena trgovačka praksa na crnom popisu bi stoga e, bila zanemarena u toj državi kao što se radi do sad. Dakle, Europska unija treba pomoći državama e, u razvoju metodologije i vidimo da su, su uspostavljeni i centri za ispitivanje e, kvalitete proizvoda. Ne slažu se sa točkom broj 1 jer vidimo da ispitivanja koje ukazuju na dvojnu razliku ne koriste zapravo istu metodologiju, to se tu ne spomenje. I iz svog razloga se on slaže sa točkom broj četiri i cijeni to što se poziva na stvaranje zajedničke metodologije i zajedno sa rezultatima onda te metodologije e, možemo imati e, određene preduvjete s kojima se onda možemo odlučiti na promjenu europskog zakonodavstva. Točka broj osam još nije potkrepljena nikakvim analizama niti dokazima. Države članice koje najviše podržavaju tu temu trebaju se inspirirati više drugim državama gdje se na učinkovit način e, provodi zakonodavstvo za borbu protiv nepoštenih trgovačkih praksi, a ne očekivati e, samo podršku Europske unije. Što se tiče krivog e, označivanja proizvoda, tu postoji ta praksa gdje se E, jedan proizvod prikazuje kao da pripada nekoj drugoj marki, ali to nije e, nešto što se tiče razlika u kvaliteti proizvoda i stoga treba izbjeći tu nejasnoću. E, proizvodi koji se razlikuju u kvaliteti su oni koji, gdje imamo istu ambalažu i istu marku i gdje se ne radi o tome da se jedan proizvod može zamijeniti drugim proizvodom. taj slučaj je već na crnom popisu. Gospodin Sulik ne može podržati točku 22 što se tiče izmjene crnog popisa, jer ako se primijenjene razlike u sastavu e, e, pokažu nedovoljno velikama da bi utjecale na izbor potrošača, da onda ne bi se to trebalo smatrati negativnim e, po defaultu. Proizvođači često imaju opravdane razloge za promjenu proizvoda zbog kupnjene moći ili zbog razlike u okusu, ali može podržati točku broj 3 23 jer bi bolja provjera proizvoda mogla dovesti do toga da se bolje vjeruje e, jedinstvom tržištu i da se borimo protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Hvala. I onda e, imamo u ime Alda gospođu Šarancovu. Hvala. Prvo zahvaljujem e, gospođi Sehnalovi na svom njenom radu što se tiče ove teme, ali i šire konteksta. Mislim da je već nekoliko puta u odboru spomenuto da je ova tema važna za neke države članice, ali ja bih htjela naglasiti da se tu ne radi samo o jednom problemu iz država članica. Tu imamo problem e, sa jedinstvenim tržištem, sa funkcioniranjem jedinstvenog tržišta zapravo. I to je već ispomenuto. Provedeno je niz studija koje već ukazuju na to da postoji taj problem da postoji e, hrana niske kvalitete e, u državama istočne Europe. Ali tu se radi o Hrvatskoj, e, Mađarskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Poljskoj, ne samo o Češkoj i Slovačkoj. I mislim da u Ujedinjenoj Europskoj uniji i na jedinstvenom europskom tržištu ne možemo dopustiti da imamo takav problem. Tako nešto ne bi trebalo postojati. Stoga je vrlo važno da imamo tu valjive prakse s kojima se bave neka poduzeća. Ja ne znam kako bi drugačije mogli nazvati tu trenutnu situaciju, da pod istom komercijalnom markom i uz istu ambalažu e, se ti proizvodi nalaze na tržištu, a imaju drugačiju kvalitetu. Potrošači očekuju, imaju tome pravo, jednaku kvalitetu svugdje u Europskoj uniji. Dakle, kao prvo bih e, htjela pozdraviti ono što čini povjerenica Jorova i njene planove sa konkretnim mjerama koje je predstavila prošle godine. Nadam se da će se to brzo provesti. Mislim da bismo kao prvo trebali iskoristiti postojeće zakonodavstvo, umjesto toga da usvojimo potpuno novo zakonodavstvo iz početka, jer onda to znači da ćemo morati proći vrlo dugačak proces. Isto tako trebamo izvršiti pritisak na proizvođače, na e, maloprodajne tvrtke i na e, tijela za proveru državama članicama. Oni trebaju intenzivirati prekograničnu suradnju i razmjenu informacija. To je vrlo važno. Bez e, razmjene informacija i razmjene najboljih praksi te jedne jedinstvene metodologije testiranja će biti vrlo teško u praksi riješiti taj problem. I nadam se da se cijeli ovaj sustav može u samo nekoliko mjeseci već učiniti funkcionalnim. Nadam se da ćemo vrlo uskoro vidjeti konkretne rezultate, da možemo vidjeti stvaran napor, ne samo od strane tijela vlasti, već tako i od strane dobavljača i onih koji sudjeluju u lancu maloprodaje. E, mislim da bi ovaj sektor mogao brzo djelovati i da će naći rješenje za to, jer se zapravo tu radi o reputaciji tog samog sektora. Ne moramo upirati prstom nekoga tko je kriv ili ne, jesu li tu krivi proizvođači, E, dobavljači, e, maloprodajni sektor, druge proizvođače i tako dalje. To sada nije važno. Trebamo se odmaknuti od te, razdoblje, te rasprave poslovni problem i krenuti na tu raspravu kako naći rješenje za to. O tome trebamo raspravljati, trebamo se sastati, naći neke načine kako se možemo boriti protiv tih nepoštenih trgovačkih praksi, uključujući i pomoću e, prijedloga komisije kojeg očekujemo da ćemo vidjeti u idućih nekoliko mjeseci. Ono što je ključno za mene je da djelujemo i to sada, zato što nam vrijeme izmiče, poduzeća moraju pokazati također određenu dobru volju i poduzeti konkretne mjere. Mislim da je to ono što građani i potrošači u ovom trenutku od nas očekuju. Hvala. Hvala. Gospodin Mastalga nije ovdje. Gospodin Šolteš u ime zelenih. Vidim da nije ovdje, ali vidim da će ga kolegica zamijeniti. Da, hvala vam gospođo predsjedateljice još jednom. Sve želim ispričati u ime gospodina Šolteša, on je danas u Sloveniji ima tamo neke obveze, a bih htio zahvaliti izvjestiteljici gospođi Sehnalovi na nacrtu izvješća o dvojnoj kvaliteti proizvoda na jednostavnom tržištu. Po našem mišljenju je to izvješće dobro napisano, uključuje sve važne elemente i zabrinutosti koje se tiču dvojne kvalitete proizvoda. Slažemo se s izvjestiteljicom da bi poduzeća trebala potrošačima ustupiti e, točne informacije kako bi oni znali točno što kupuju i kako bi su tako mogli donijeti odluku o tome žele li kupiti taj proizvod ili ne, a to sve na temelju objektivnih i točnih informacija. Transparentnost je tu od ključnog značaja. Osim toga, potrošači ne bi smjeli biti izloženi valjivom reklamiranju i bilo, eh, bilo kakvim drugim oblicima nepoštenih trgovačkih praksi. Tu moramo imati na umu da e, trgovina sa hranom ima i značajni prekogranični aspekt i stoga trebamo tu biti pažljivi, trebamo omogućiti jednak pravila za sve i dobro funkcionirajuće jedinstvo tržište koje će zaštititi potrošače. U ovom trenutku je dobro spomenuti i da se u nacrtu izvješća spominje to da e, to pitanje dvojne kvalitete proizvoda se ne tiče samo prehrambenih proizvoda, već i drugih proizvoda poput kozmetičkih proizvoda, e, proizvoda za pranje i tako dalje. Mi kao zeleni smatramo da je vrlo važno riješiti taj problem uh, dvojne kvalitete proizvoda na Europskoj uniji, da treba uspostaviti jedno nezavisno tijelo koje će moći koristiti uh, jedinstvenu metodologiju za provjeru kvalitete proizvoda u državama članicama. Također se slažemo sa prijedlogom izvjestiteljice da se izmijeni aneks uh, broj 1 direktiva o nepoštenoj trgovačkoj praksi i da se dodaju još dodatne dodatne stvari na crni popis. I gospodin Šolce se veseli suradnji sa izvjestiteljicom. Hvala. A zatim riječ gospođa Hvala. Zahvaljujem gospođo predsjednice. E, prije svega željela bi se zahvaliti e, kolegici Olgi Sehnalove e, kao izvjestiteljici i čestitati je na odličnom radu. Moram reći da u potpunosti podržavam ovo izvješće. Ja sam u Enviju izvjestiteljica sa ekskluzivnom kompetencijom za hranu Eh, ali važno je reći da eh, ovaj problem se ne odnosi samo na hranu. Eh, naprotiv, mnogi ljudi javljaju, a i do sada istraživanja koja su napravljena kažu da postoji razlika i u deterdžentima i higijenskim proizvodima i tehničkoj robi pa čak i u automobilima. Naravno da su ljudi najviše osjetljivi na hranu jer u konačnici ukoliko jedemo manje kvalitetnu hranu E, ona može, e, to može imati i negativan utjecaj dugoročno gledano i na naše e, zdravlje. Moram reći da na ovoj temi radim godinama i provela sam istraživanje u Hrvatskoj na ovu temu. Pokazalo se da značajne razlike među proizvodima postoje i daću primjer hip kašice dakle hip kao proizvođač hrane koja za bebe koji se reklamira da radi zdravu e, bioorgansku hranu za djecu e, je e, plasirao kašice na hrvatskom tržištu koje su bile manje zdrave od kašica koje su bile na njemačkom tržištu. Cijene proizvoda koji su plasirani na hrvatsko tržište su bile jednake, a često i više, a kvaliteta lošija u potpunosti se slažem da proizvođač u trenutku kupnje ne može znati da kupuje različit proizvod budući da ga nema s čime usporediti budući da je taj proizvod reklamiran isto kao i onaj na zapadu europe e, taj proizvod izgleda jednako ima e, e, isto pakiranje i isti naziv dakle on nema nikakvu mogućnost usporedbe s proizvodima koji mogu kupiti E, potrošači u drugim europskim državama i samim tim smatram da je to dokaz i razlog zašto je to ustvari nepoštena trgovačka praksa. Moram također reći da je postojeća legislativa nedovoljna da bi se problem riješio. E, neki proizvođači koji su bili e, obuhvaćeni u dosadašnjim istraživanjima su odlučili odustati od ovakve prakse plasmana različitih proizvoda na jedinstvenom europskom tržištu no to ne može biti dovoljno e, da to bude samo na dobrovoljnoj bazi pa tko želi neka, neka, neka mijenja svoju praksu a tko ne želi neka ostaje po starom dakle mi očigledno E, bez obzira što ja pozdravljam ove primjere e, mi očigledno ne možemo biti zadovoljni i ne možemo se osloniti na ovakav razvoj događaja upravo zbog toga moramo uvesti nove legislativne e, nove, nove promjene u legislativi i smatram kao što su već mnogi kolege istakli prije mene da se ne smije imati e, u Europskoj uniji na jedinstvenom tržištu, da ne smiju postojati građani prvog i drugog reda. Hvala. Hvala, a sada gospodin Pošpišil, izvolite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 u središnjoj Europi, istočnoj Europi je to jako osjetljiva tema. Ako recimo hrana, prehrambeni e, dakle bilo kakva hrana ima za dvostruku kvalitetu lošiju u tim zemljama. Tako da se potrošači osjećaju kao građani drugog reda u Europskoj uniji. Mi smo kao ono nove zemlje članice koje su se pridružile nakon pada komunizma i prema tome ona hrana koja se nama prodaje, one namirnice su jednostavno lošije i slabije kvalitete. Međutim, ne smemo zaboraviti, dakle, to su strašno važne stvari, jer dvostruka kvaliteta dovodi do e, gubljenja povjerenja i iluzija bilo kakve vrsti kod naše javnosti među građanima. Stoga i treba potražiti rješenje na političkoj razini. U tom smislu posebno želim još i više zahvaliti kolegice što se tim bavi. Dakle, stranke koje snage u srednjoj istočnoj Europi koji imaju antievropski program jačaju, a upravo na ovakvim stvarima grade tu svoju snagu i svoj uspjeh. Zbog toga i mislim da je ovo izvješće odlično napisano. Posebno se slažem i podržavam ovaj prvi dio koji je analitički, u kojem se opisuje detaljno dvostruka kvaliteta i u čemu se to sastoji, a onda u drugom dijelu se iznose preporuke. Tu kod preporuka sam još eh, i ja pa podnio niz svojih amandmana. Nemam ništa protiv sadržaja preporuka, ali imam prijedloge da stvari budu još jasnije, još preciznije. Eh, I tu zbog toga sam i podnio te amandmane. Rasprava o pravoj razini same regulacije se treba voditi i slažem se s onima koji bi htjeli s amandmanima promijeniti prilog 1 i 2, to se uglavnom odnosi na one nepoštene trgovatske prakse. U drugom dijelu svog izvješća izvjestiteljica govori o europskim rješenjima koji bi se onda mogli e, izravno primijeniti. Dakle, to je popis mjera evropskih koje bi bile izravno primjenjive. Dakle, mi moramo sad vidjeti hoćemo li samo amandmanima dopuniti i izmijeniti uredbu ili ćemo ili kako ćemo. Dakle, e, mi znamo da je uredba kao uredba jasno direktno primjenjiva i ona je puno jača a direktivu moraju transponirati. Međutim, pitanje je direktiva barem stvara kod zemalja članica onaj dojam da je to stvar država članica čija je to njihova odgovornost, a ne samo proizvođača. E, druga stvar se odnosi na prekograničnu prirodu čitavog predmeta. Moramo pojačati elemente, prekogranične elemente kako bi uključivali uključili više prijedloga koje smo dobili. Ja se slažem sa izvjestiteljicom da jedan dio država potpuno e, nema nikakve šanse, dakle nemoćan je bilo šta učiniti protiv toga i da su svjesni da se kod njih prodaje drugorazredna i slabije hrana slabije kvalitete, ali zato im treba pomoći pogotovo razviti ovo prekogranično e, djelovanje. Hvala lijepo. Puno hvala, gospođo predsjedateljice. Ja sam gost, ću eh, sam član odbora za okoliš, sada ću govoriti na mađarskom. Kao prvo, puno hvala gospođi Stefanovi na njezinom radu i svima koji su sudjelovali, no važno je naglasiti da se tu ne radi o pitanju istočne Europe, radi se o europskom pitanju. Ja već godinama radim na ovoj temi, prije svega sa stajališta odbora Envi i ja sam vidio kakva je situacija kada su došli lobisti, lobisti prodenih prodajnih lanaca i oni su se jako ozbiljno bavili ovim pitanjem. Oni su rekli tu se radi samo o paranoji, pa su rekli da oni naravno poštuju istočno europske države i njihov poseban ukus, pa je onda bilo e, rečeno zašto bismo mi htjeli uniformirati e, tako raznoliko tržište. Dakle, poduzeća ozbiljno shvaćaju ovo pitanje i mislim da mu se isplati posvetiti pažnju. No situacija je dosta složena. Moramo biti svjesni toga da postoje e, vrlo velike lobističke mreže i ako nemamo jedinstveno europsko ispitivanje na europskoj razini, onda nećemo biti uz uspješni jer lobisti uvijek postoje i to svakako treba imati na umu. Meni se jako sviđa ovo osnovno načelo da se e, žele uvesti identične etikete, e, identično označavanje i tu se ne radi samo o hrani, već i o kozmetici, o drugim proizvodima i e, tu jasno vidimo da sadržaj nije e, kvalitetom jednak. Dakle, tu se radi i o nekim drugim aspektima, primjerice sigurnosnom aspektu, kada govorimo o igračkama ili e, kašicama za bebe. I e, moja zadnja rečenica, ono što želim reći, kao što rekla je gospođa Borzan, neka poduzeća su to već uvidjela. Dakle, to je vrlo važno znati da poduzeća, proizvođači znaju što se događa, da su svjesni toga. I e, ja sam povjesničar, moram reći da volim učiti iz povijesti i sa stanovišta povijesti, promatrati budućnosti i mislim da smo imali e, takav problem i 80. godina kada je Španjolska pristupala Europskoj uniji, kada se Europska unija širila, to je bila praksa i onda. Dakle, bez jedinstvenog e, ispitivanja na europskoj razini nećemo biti uspješni, inače će lobisti pobjediti. Puno hvala. Hvala. A sada gospođa Anera, izvolite. Hvala vam. Na ovoj raspravi sada ću dalje govoriti na vlastitom jeziku. Hvala vam lijepo. Ja bih prvo isto žela zahvaliti gospođe Cehnalovoj na ovom dobrom izvješću. Mislim da su kolege već e, rekla što je sve bitno, to je bila jedna vrlo profesionalna diskusija koja je vođena. Ja sam nažalost zakasnila na ovaj sastanak jer sam istodobno morala biti na sastanku proračunskog odbora i tamo se govorilo o nečem što je izravno vezano za moj rad. Stoga, bedno da se na početku referiram dalje na moj, na proračunski e, odbor. Mi tamo planiramo jedan posebni pilot projekt ove godine u odnosu na metodologiju. Naime, kako naći, kako ustanoviti razlike u proizvodima u raznim državama. Znam da je komisija već počela raditi na tome i možda je da će se to produžiti ta i na sljedeću godinu, ali mislim da će rezultati tih naših projekata jako pomoći nacionalnim vlastima. A pomoći će nam svakako i na transnacionalnoj razini riješiti taj problem među državama. Isto ono što je govorio kolega Pospišan. Mogu vam reći samo o našoj zemlji, recimo, što se tiče naših veterinarskih službi i fitosanitarnih službi. Oni E, kontroliraju da li ima razlika u proizvodima i rekli su, rekli su da ima razlika u proizvodima, ali da nisu velike. Kad smo ih mi pitali kolike su, kakve su, šta bi bile velike, to nam nisu mogli reći jer nisu znali to tako pedantno. I onda jednostavno nisu mogli napraviti analize jer su sa resursima slabo stoje i za to im treba pomoć. Dakle, mislim da evo, obje institucije evropske su već jako učinkovito počele na tom raditi i privlače pažnju na taj problem i komisija sa svoje strane, evo sad i mi parlament i pokušavamo maksimalno učiniti da se to da se taj manjak uklani. Ja bi se sad malo referila na povijest kao i moj prethodnik. 2014. godine sam skupa sa kolegicom Dubrovkom Šujicom iz Hrvatske pokušao privući pažnju svih kolega na to pitanje jednom pisanom izjavom. U ono doba su se pisale deklaracije i pokušali smo dakle privući pozornost cijelog parlamenta na to pitanje dvojna kvaliteta proizvoda. I dobili smo, dobivali smo vrlo često pritužbe iz naših izbornih jedinica i vidjeli smo, znamo i sami da su tu razlike. I sad ponovno pitanje, Dakle, u srednjo i istočnoevropskim državama se o tome govori. Ali ja bih voljela dobiti potporu od onih e, petnestorke Evropske unije, dakle onih starosjedilaca, da tako kažemo, starih država članica. I, jer mislim da je u ovom trenutku, da kažemo, ova potpora ovih starih, ako smijem tako nazivati, zemalja članica vrlo bitna. Jer vidite, i slažem se zapravo s kolegama koji su rekli, ovo je političko pitanje. Čak i ako e, recimo razlike u raznim proizvodima, kozmetici, hrani, e, sredstvima za pranje i tako dalje. Čak i ako to nisu velike razlike, dovoljno da su i male. To je jako diskriminatorno, a to se onda vrlo negativno odražava na javno mijenje i na opću atmosferu. I komisija je toga svjesna i zato sudjeluje u tom procesu. Gospodin Juncker je u svom govoru o stanju nacije već u rujnu rekao da to nije prihvatljivo. Isti proizvod, ista marka, isti proizvođač, ali se u, u raznim zemljama isporučuje sa raznom kvalitetom. To je neprihvatljivo. I stoga pozdravljam činjenicu da smo mi ovdje e, stvorili jedan znanstveni centar za hranu i kvalitetu hrane, da je to napravljeno Evropska komisija, nedavno je to otvoreno i pušteno da radi i mislim taj centar će raditi recimo na toj različitoj kvaliteti hrane, ona će u zemljama šanicama pomagati im sa svojim analizama na taj način poticati njihovu suradnju i prekograničnu suradnju i to je način kako ćemo utjecati na tržište. Naravno, onda moramo i pronaći koje proizvođače, koje velike korporacije imaju najviše koristi od toga. točno da se zna zašto i kako. U svakom slučaju pozdravljam da i parlament i komisija na tom rade i nadam se da će to i u budućnosti tako ići. Tako da zemlje u srednjoj istočnoj Europi dobivaju proizvode iste kvalitete kakve imaju u zapadnoj Europi. Puno hvala, a sad reč dajem Europskoj komisiji. Uh, hvala. Želim dobro jutro svima i zahvalit se gospođi Senalovi s kojom smo do sada usko surađivali prekogranična provedba potrošačkih prava. To je naša tema, to smo čuli i malo prije u različitim javljanjima za riječ. I ono što je gospodin Juncker rekao na ovu temu je bilo vrlo važno. On je u svojem govoru o stanju Unije jasno naglasio da u Europskoj uniji jednakopravnih je neprihvatljivo da e, se prema nekima ponašamo kao da su građani drugog reda. To je neprihvatljivo. I što se tiče različitih e, dionika i ono što su oni rekli, različite E, vlade, svi oni su, su potvrdili da postoji ta razlika, taj različiti pristup i e, da moramo biti jako pažljivi da ne uništimo povjerenje u jedinstveno tržište. Jedinstveno tržište treba ostati učinkovito i stoga Europska komisija sada intenzivno radi na tome da e, restriktivne ili varljive trgovačke prakse budu zabranjene i to je također naglašeno u ovoj raspravi. Dati ću kratki sažetak svega što smo do sada poduzeli. Kao prvo mi smo postavili jedan forum odnosno pozvali smo e, forum za bolje funkcioniranje prehrambenog lanca da stupi u kontakt sa svim dionicima u tom e, lancu i da raspravi o ovoj temi i taj forum je komisiju i zajednički znanstveni e, centar e, zamolio da izrade jednu e, bolju ispitnu metodologiju i na tome smo počeli raditi prošle godine sa svim dionicima iz svih država, članica nadležnih tijela za ispitivanje hrane, ali i sa dionicima iz organizacija za zaštitu potrošača. Želimo razviti znanstvenu metodologiju koju prihvaćaju svi kako bi se svi mogli služiti tom metodologijom i kako bi na koncu imali solidne i relevantne dokaze. Mi se nadamo da ćemo do idućeg mjeseca možda već e, usvojiti jednu takvu metodologiju i onda ćemo koordinirati provođenje ispitivanja u svim državama članicama i bit će ih nekoliko. i ćemo više nego samo ispitivanja. A tu će sudjelovati i neke druge države članice, ne samo oni takozvani starosjedioci, dakle njih 15. To trenutačno radi Europska komisija. Dakle, Europska komisija je razmotrila trenutačno zakonodavstvo i mislimo da nam je e, potreban bolji sustav sankcioniranja Dakle, nepoštene trgovačke prakse su u e, području živežnih namirnica zabranjene i mi imamo jednu smjernicu koju smo predstavili, smjernice koje smo predstavili 2015. i tu upućujemo na dvojnu kvalitetu proizvoda u tim smjernicama. I na temelju tih e, smjernica usvojili smo Um, jedan katalog kako bi uh, pokazali kako se kako uh, trenutačno zakonodavstvo um, surađuje sa nekim drugim uh, područjima, kakva je dinamika među njima. I to smo E, također ispitali. Zatim surađujemo i sa nacionalnim tijelima u području sigurnosti hrane, ali i u području zaštite potrošača. Organizirali smo radionicu kako bi razmijenili informacije i kako bi također e, ponudili neke nadležnosti. Mi smo također stavili na raspolaganje sredstva državama članicama kako bi izgradile vlastite kapacitete. Za nekoliko tjedana ćemo znati koje države članice su iskoristile ta sredstva. Povjerenica Jurova je odlučila da će se također uključiti i da će stupiti u dijalog sa E, savezima, trgovinskim savezima i izvršila je veliki pritisak kako bi poduzeća konačno shvatila o čemu se radi. Dakle, radi se i o percepciji sa strane potrošača, radi se o političkim aspektima Zatim e, moramo početi raditi na rješenjima. Ja sam već jedan put rekla da je to e, problem jedinstvenog tržišta i da je to vrlo važan problem kada govorimo o povjerenju potrošača, povjerenju potrošača u jedinstveno tržište. Zatim još nešto o ovom nacrtu izvješća. To izvješće je vrlo važno i to je vrlo aktualan nacrt izvješća. Europska komisija radi na novom sporazumu za potrošače i E, to se radi o provjeri prikladnosti zakonodavstva, različitih pravnih e, zakonodavnih akata u području zaštite potrošača. To ćemo pomnije analizirati, također i direktivu o nepoštenim trgovačkim praksama. Zatim imamo i komunikaciju u kojoj želimo uputiti na to kako zamišljamo e, implementaciju postojećeg zakonodavstva. Mi e, ćemo također e, i dalje raditi vrlo intenzivno na ovome. Ono što je nama vrlo važno je da imamo pravnu sigurnost, e, da poduzeće mogu računati na pravnu sigurnost, ali isto tako se moramo pobrinuti za to da tijela za kazneni progon budu također Mm, u stanju e, dobro raditi. E, Europska komisija je u obvezi da iznađe odgovor i to je jedan uravnotežen i prikladan odgovor. Mi ćemo i dalje raditi na tome i u okviru takozvanog novog sporazuma za potrošače. Vrlo je važno da budemo uspješni po tom pitanju jer dvojna kvaliteta proizvoda nešto što doista ima velike reperkusije na jedinstveno tržište i na život potrošača. Zatim još jedan e, specifični komentar vezano uz ovaj nacrt izvješća. Dakle, mi smo se koncentrirali na živežne namirnice zato što su one e, te na koje se potrošači najčešće žale. A, e, naše smjernice UCPD i naš e, katalog e, se također mogu primjenjivati i za neke druge sektore, ne samo za živežne namirnice. Zajednički znanstveni centar i Europska komisija razmišljaju o tome da proširimo svoj djelokrug i na neke druge proizvode, ne samo na namirnice. Zatim tu je još i pitanje hoćemo li ovu raspravu voditi samo o robnim markama jer e, koliko ja znam radi se samo o proizvodima koji su slične ambalaže. Dakle, da li ćemo tu imati na umu samo ambalažu, da li su to trgovinske marke, e, to je vrlo važno. Dakle, to nije e, dakle nije odlučujući element što je sadržaj, nego je prezentacija proizvoda, njegova ambalaža odlučujuće. To su bili moji komentari. A što se tiče zajedničkog centra, nadamo se da će do kraja godine da ćemo imati e, bolje, e, robustnije, otpornije dokaze i puno hvala na ovome nacrtu. Ja vam samo mogu reći da ćemo ga itekako uzeti u obzir. Puno hvala. A sada još jedan puta dajem riječ gospođi Senalovi, gospođi izvjestiteljici. Hvala. Prvo bih hvala svim kolegama što su tako živahno sudjelovali, pridonijeli vašoj diskusiji. Naravno da se veselim vašim amandmanima i vjerujem da ćemo na kraju zajedničkim snagama ostvariti jedan visoko kvalitetno izvješće koje će unaprijediti rješenje ovog problema. I mislim da je Svima jasno da je tu prvenstveno riječ o povjerenju u unutarnje tržište koje valja sačuvati. Ok, Thank you very much uh, for that. Um, u redu, puno vam hvala na ovoj razmjeni gledišta. Prema dnevnom redu rok za podnošenje amandmana je 17. travanj u 12 sati. Puno hvala. Sada prelazimo na zadnju točku dnevnog reda današnjeg prijepodnevnog sastanka, a tu se radi o razmatranju nacrta izvješća o, razmjeni podataka, neosobnih podataka u Europskoj uniji. Izvjestiteljica je gospođa Ana Marija Koraca Bild. Izvolite. Drago mi je što imam priliku predstaviti ovaj nacrt izvješća, jer tu se radi o e, jednom koraku više ka sigurnijem e, internetu. Želimo jednaka pravila za sve, želimo ukloniti barijere i opterećenja i u ovoj uredbi e, želimo petu slobodu poticati, a to je slobodan protok informacija. To je vrlo važno za jedinstveno tržište i može pridonijeti učinkovitosti e, cijelog vrijednosnog lanca i to je vrlo važno kada govorimo o big data, o oblacima. To će sve ojačati gospodarstvo i ojačati inovacije. Navela bih nekoliko brojki koje govore same za sebe, lokalizacija informacija, E, zatim e, smanjena konkurentnost Europske unije, to nas e, košta jako puno i ako dođe do do ujedinjenja, ako stvorimo jednake uvjete, onda ćemo biti u prednosti. I to odgovara i e, zadnja dva sporazuma koja smo sklopili sa Kanadom i Južnom Korejom. Imamo 60 milijardi od 2016. dodane e, vrijednosti i porast od 10% od 2015. I e, sada imamo potencijal postizanja dodane vrijednosti od 166 milijarde do 2020. Dakle, to je odlučujuće, taj potencijal potencijal rasta. Mi naravno želimo e, nacionalna pravila ukloniti kada se govori o lokalizaciji informacija i e, želimo iskoristiti e, mm, prednosti. Zatim uklanjanje lokalizacije, zahtjeva vezano uz lokalizaciju podataka. Mi želimo dodati mi želimo e, tijela e, zatražiti da pojednostave pravila i e, tu također govorimo o ponuđačima pohrane podataka. Ja se želim sada pozvati na znanstvene podatke e, koje sam navela u izvješću. E, jako sam dobro surađivala sa komisijom, sa vijećem, sa izvjestiteljima u Sjeni i već smo održali jedan sastanak. Ja sam se doista potrudila da uzmem u obzir komentare svih kolega i na taj način sada možemo ubrzati postupak. Naravno želim e, zahvaliti i pravnoj službi, tajništvu, političkom odjelu i svim drugim gospodarskim dionicima koji su nam ovdje doista pružili veliko stručno znanje pri ovom vrlo tehničkom pitanju, tehničkom dosjeu. Ja se tu želim koncentrirati na četiri ključna područja, to je pristup e, podacima, kada govorimo o javnim tijelima, miješani podaci, prenosivost podataka i njihova obrada. Zaprimili smo jako puno pitanja od zainteresiranih skupina. Što se tiče područja primjene, e, rekla sam da e, protok e, podataka E, ne znači da su poduzeća sada obvezatna da e, jednostavno premjeste svoje podatke u neku drugu e, državu, ali države to ne mogu ni zabraniti, osim ako se radi o razlozima javne sigurnosti. Zatim bilo je nekih nedoumica koje sam pokušavala riješiti to vrijedi za sve administrativne razine, nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu, e, regulatorne i administrativne e, prepreke su također tu spomenute i e, želimo tu zadržati iznimku kada govorimo o javnoj sigurnosti i tu je potrebno razjasniti što spada pod e, to pitanje, dakle javna sigurnost i izuzeće. Tu želim također naglasiti mm, važnost tog pitanja, zatim e, pristup javnih tijela, tu moramo ostati pošteni. E, dakle, ne smijemo dopustiti da poduzeća koriste tu mogućnost Dakle, javna tijela trebaju dobiti pojednostavljen pristup e, podacima koji se pohranjuju izvan države članice. Dakle, ako jedna država članica je obvezatna zatražiti e, informacije od druge države e, članice kroz kontaktne točke kada treba zatražiti dakle pristup onda bi trebalo e, dati pristanak. Što se tiče miješanih podataka, drage kolege, tu treba reći da ne postoji preklapanje između e, opće uredbe o zaštiti podataka koja u svibnju stupa na snagu i ove uredbe na koje sada radimo. Dakle, tu se radi o različitim regulativama koje imaju različite područje primjene, ali zajednički ćemo možda uspjeti u tome da iznađemo e, rješenje za europski prostor podataka. Zatim, što se tiče mješanih podataka, kada se radi radi o osobnim podacima, onda to spada pod um, E, opću uredbu, a ne pod e, ovu, ali ako se radi o miješanim podacima i e, oni se ne mogu dešifrirati, ako ne možemo identificirati ili činiti razliku između osobnih i neosobnih podataka zato što je to preskupo, a to prema mišljenju stručnjaka će se sve više događati u budućnosti, jer sve više miješanih podataka, dakle osobnih i neosobnih. Dakle, u tim slučajevima kada imamo većinu podataka koji su ne osobni podaci, onda prema mišljenju stručnjaka možemo eh, i neke osobne podatke, dakle neka imena, eh, neke e-mailove i tako dalje prosljeđivati. Mi znamo eh, kakva je situacija po pitanju poduzeća koji su puno uložili E, oni su se savjetovali kako sve to funkcionira, kako se tumači, no isto tako znamo da to može uzrokovati velike troškove i velike e, prepreke prije svega za srednje i mala poduzeća. Dakle, ne bi bilo u redu reći da su oni e, obvezatni primjenjivati ovu uredbu kada se radi o miješanim podacima a istovremeno je potrebno e, pojasniti da ova opća uredba ne može više biti izmijenjena jer e, tom e, uredbom mi ne možemo izmjenjivati područje primjene. Dakle, ne možemo više proširiti područje primjene. Dakle, kad god e, se radi o osobnim podacima, gdje god u Europskoj uniji, onda vrijedi ova uredba, opća uredba i zato sam ja predložila da našu uredbu, e, da ona, stup, da ona e, bude na snazi samo kada se radi o celokupnom setu podataka, bez obzira na opću uredbu. Nadam se da je to sad jasno nekim kolegama, neki kolege su me pitali, jer e, vrlo je jasno da ovdje imamo pravnu sigurnosti da e, bude jasno, ali mi ne možemo regulirati budućnost. Predložili smo da Europska komisija izradi smjernice, naučili smo lekciju e, iz opće uredbe. Iz opće uredbe i svi gospodarski dionici su E, nekoliko puta zahtijevali takve smjernice i sada je doista e, krajnji e, trenutak da ih uključimo u ovu uredbu. Dakle, Europska komisija bi trebala izdati smjernice vezano uz tumačenje i mi smo skratili vrijeme rada na njoj i mislim da ćemo uskoro bolje znati e, kakvih novih inovacija imamo. Isto tako <clears throat> moramo e, skromno gledati u budućnost. Zaštita osobnih podataka je sada osigurana i ova opća uredba predviđa slobodnu razmjenu osobnog podataka kao e, standardnu opciju. E, slobodna razmjena podataka znači da i korisnici, ali isto tako i e, mogu mijenjati ponuđača cloud usluga. Mm, dakle, možemo ovdje stvoriti najbolje uvjete i ja mislim da nam je potreban ovdje jedan kodeks ponašanja, ali to ne znači da svi dionici u ovom sektoru mogu raditi što žele. Sve to će se dogoditi u jednom e, vremenskom e, regulativnom okviru i e, zato smo E, sada pozvani da, da Europska komisija fungira kao kontrolna istanca. Dakle, vrlo je važna uravnoteženost i dobra zastupljenost svih strana. Mi smo saslušali e, sve dionike, oni su zatražili više vremena i iz iskustva možemo reći da je doista potrebno nešto više vremena. E, stoga sam predložila e, vremenski rok od dvije godine za izradu kodeksa ponašanja. E, preskriptivne dijelove sam nešto ublažila zato što mislim da nisu baš korisni industrija je ovdje E, iskusnija, dakle kada je riječ o izradi jednog takvog kodeksa. Revizija e, je vrlo važna kao, kao mogućnost evaluacije. To ne znači da ćemo doista nešto izmijeniti, ali su zakonodavci bi trebali dobiti priliku revizije i e, trebali bi učiniti neke prilagodbe. Dakle, treba uzeti u obzir inovacije, tehnološki razvoj, a to sada ne možemo. Stoga sam ja predložila da e, revizija ne bude tek nakon pet godina, već e, za tri godine, kako bismo onda se mogli prilagoditi novim tehnološkim mogućnostima. Ja sam se koncentrirala na područja gdje postoji posebna potreba procjene situacije, a siva zona kada je riječ o miješanim podacima je provedba u državama članicama i izuzeće po pitanju javne sigurnosti. Dakle, tu moramo osigurati da ne dođe do zloporabe i da se e, ne krši kodeks ponašanja. Gospođo predsjedavajući, dopustite da kažem da je ovo primjer za bolje zakonodavstvo i dakle mislim da ćemo konačno imati jednu regulativu koja deregulira i to je doista odlučujući korak za konkurentnost. Jer e, tu je i Kina. Ako sada učinimo grešku, onda više nećemo držati korak s Kinom u budućnosti i e, mislim da je zato ovo pravi primjer za bolje zakonodavstvo sa dodanom vrijednosti. Dakle, uklanjamo fragmentaciju i to je doista e, jedan izvrsni primjer e, koji možemo navesti za e, jačanje jedinstvenog tržišta. Imali smo odličnu ishodišnu poziciju, Europska komisija je učinila odličan prijedlog na temelju dobre analize i vijeće je popravilo je, prijedlog komisije i sada na kraju imam jedan Ferrari bih rekla. Dakle, naravno da se veselim i vašim komentarima u okviru ove rasprave i moj e, cilj, ambiciozan e, cilj je da već sa vrijeme bugarskog predsjedništva stupimo u pregovore i mislim da tu sada moramo brzo djelovati i moramo brzo raditi na ovoj uredbi. Hvala na ovom jasnom pregledu. A sada dajemo riječ izvjestiteljima u sjeni. Prvo Kristel Šaldamoze. Hvala lijepo. Ja ću govoriti na danskom, ali prije toga da velim da ne mislim da bi trebali ciljati na Ferrarija. Mislim da bi se trebali držati Volva. Volvo je auto koji simbolizira sigurnost dok se volite. Možda ne prebrzo, nego idemo sigurno. A sad ću na mom danskom. Dobro, vi ste fleksibilni, ok. Volvo se tako i tako proizvodi u Švedskoj, pa bi mi bili svi sretni, ali, ali dobro. Dobro, i sad ćemo, kao što sam rekla, nastaviti na danskom. Ja bih počela s time da zahvalim našoj izvjestiteljici Koraci Bild na dobrom suradnji, Baš smo tako dobro počeli. Već smo održali jedan sastanak izvjestitelja u Sjeni i vrlo jasna stvar u dokumentima. Nas se slušalo, čulo nas se, čulo su, shvatili su naše komentare i želje i mislim da ćemo svi skupa imati dobar rezultat. To je dobro donošenje propisa, dobro, dobro zakonodavstvo. I Mislim da je za nas dosta bitno da ovo proguramo. Ne znam sad baš da li je to make it or break it gledano na konkurenciju sa Kinom, da li je to baš apsolutno sad od najključnije važnosti, presudno. Ne bi smjeli pretjerati sa procjenom tih posljedica, ali unatoč tome što možda i nije najključnije, treba to napraviti dobro i brzo, ali i sigurno. Imam četiri konkretne stvari koje ću iznijeti. I sad onda još neke koje nisu baš nužno vezane za taj proces. Prvo, amandman treći, dakle, te miješani podaci. E, moj klub i ja smatramo da je pravilno ono što misli vijeće. Ako imamo miješane podatke, onda imamo onda je na snazi e, uredba o zaštiti podataka, a ne naša uredba. Naime, bez obzira na to kako dobro ili ne dobro bili zaštićeni podaci. Naravno, nama je cilj da jasno imamo slobodni protok podataka, ali s druge strane moramo imati jamstvo i moramo biti potpuno mirni s punim povjerenjem gledati na to da se naši osobni podaci neće zlorabiti ili otkrivati zbog toga. A onda još ono pitanje o kojem smo raspravljali na našem sigurnost, javna sigurnost. Ne znam da li smo tu svi složni, mislim da jesmo. Mi bi htjeli biti na čisto s tim da koristimo svi istu definiciju javne sigurnosti. A ako je to slučaj, onda bi to možda sve skupa mogli malo drugačije formulirati. Važno je naravno da se ne koriste se sve moguće tehničke barijere kao isprika za neki zakonodavni akt koji uopće nije bio potreban. Ali kad već imamo mogućnost da tu donosimo i sudjelujemo u donošenju propisa zakonskih na području e, lokalizacije podataka i regulacije protoka podataka, onda to trebamo iskoristiti jer država može reći ako postoji rizik, onda to trebate i dokumentirati. Zatim, imam i amandmane, pa onda kad to podnesemo možemo još o tome raspravljati. Inače, hvala na amandmanu 24. Da, ste, da se makne ta birokracija koja je sama po sebi nepotrebna. Mm, ako se to dogodi, onda se neka članica e, ne treba brinuti da li će moći imati pristup do nekih podataka koji su ostali arhivirani u nekoj drugoj državi, članici. Naravno da će moći ako ima razloga za to, tako je to je regulirano u ovom amantmanu 24. I to se odnosi onda i na poduzeća koja bi trebala onda pristup nekom takvim podacima. Jako je važno da se zemlje članice ne boje da se da će sad ostati na suhom, da tako kažemo, i da će te mogućnosti nestati zato što će imati mogućnost lokalizacije podataka. Neće nestati mogućnosti. Zatim, razdoblja se, rokovi se krate, komisija to krati, a onda... se dobiva i mogućnost da industrija nešto napravi. Možda bi to trebali još jedan puta pogledat. Tu bi možda još malo mogli razmatrati. Imamo još jedan problem o kojem se još nismo bavili, ali se spominjao na u radioni. I, dakle, prvi put kad smo pogledali ovaj tekst, e, tijekom javnog savjetovanja, onda smo čuli da postoji velika siva zona, dakle jedna gomila neosobnih podataka koji se miješaju i koji se mogu onda kasnije downloadati i analizirati i onda se zapravo na kraju iz anonimnih podataka mogu ide anonimizirati. Prema tome, onda se mogu, ne znam, nije ovo, nisam baš jako jasno rekla, ali u poante u tome da mi moramo u jednim amandmanom osigurati točku u, toj uvodnim, iz, uvodnim izjavama, napomenama stoji. Dakle, ako imamo slobodan protok podataka, moramo biti E, apsolutno mirni i možemo vjerovati da to ničije osobne podatke neće otkriti. Dakle, da neće doći kasnije do deanonimizacije podataka. To moramo osigurati. I na kraju stvar, zadnje stvari, u ponedjeljak je ističe rok za podnošenje amandmana. Ali, ne znam u kojoj mjeri je to uopće moguće našim asistentima da e, podnesu te amandmane nadam se da će to tajništvo riješiti, jer ako, ako ovaj, tajništvo želi da mi podnesemo amandmane, onda nam treba i pristup pristup e, tajništvu, odnosno elektronski pristup, da možemo nekako to dostaviti. Hvala lijepo. A što se tiče ovog roka koji ističe, tajništvo je reklo da možete još za jedan dan E, produžiti rok, što znači to bi bio onda utorak. I Ana Marija se slaže. Dobro, u ime ecr nam je tu gospodin Dalton, koji je nažalost bolestan, pa je mene zamolio da za njega iznesem njegovo mišljenje. Kao prvo bi želio zahvaliti izvestiteljici na njenoj suradnji i otvorenosti za dijalog i zato što je o svemu obavijestila su svestitelje u sjeni i prije nego što je dostavila tekst na prijevode, što je naravno osiguralo da ima sve skupa ide brzo i vrlo glatko. U cijelosti podržava želju izvjestiteljice da minimalizira izuzeća, ako kod digitalizacije se boji da bi se mogao biti stvarno postoje rizik da recimo vlade ili neke korporacije nepotrebno lokaliziraju podatke i na taj način zapravo i deanonimiziraju te podatke i skinu zaštitu s njih. I sad misli se da ako naš parlament ne bude dovoljno ambiciozan, postoji veliki rizik da se na kraju neće uspjeti maknuti čitav niz barijera za slobodan protok neosobnih podataka, što bi bila velika šteta jer mi smatramo da se upravo sa slobodom protoka podataka i proporcionalno s tim povećava unutarnje tržište. A ovaj prijedlog ne želi otežati život javnim vlastima niti im nametnu dodatne obaveze, nego zapravo želi upravo ovaj, pojednostavniti pristup e, podacima i ubrzati cijelu priču, zbog toga to i podržavamo. Ali gospodin Dalton još dalje upozorava da su neki regulatori spremni koristiti ovu lokalizaciju i razne druge tehničke metode za deanonimizaciju. Zatim slaže se s time da treba ojačati ove revizijske elemente prijedloga jer to je jedan jako e, dinamično područje i moramo biti u stanju uvijek iznova, dakle uvijek se brzo uključiti i ažurirano rade Na kraju on se cijelosti slaže s izvestiteljicama, već i s komisijom razgovarao neki dan o tome. Naime, ova uredba i opća uredba su komplementarne i one se ne preklapaju. Oni postoje zapravo u istoj pravnoj sferi i na istoj razini prava Evropske unije. Većina podataka neosobnih je važna za rast gospodarske dok Recimo, mi bi jasno isključili one sve osobne podatke, kako one ne bi, ne bi naškodile koristi koji donosi ova uredba. A ne, ne osobni podaci, i naravno ne znači da se na miješane skupove podataka neće i dalje primjenjivati e, uredba o zaštiti podataka i to je jasno, jer su miješani. Zatim, Na kraju, prijenos podataka slaže se s izvjestiteljicom da bi trebali tržištu dozvoliti, omogućiti da izradi svoj kodeks postupanja, a pritom bi fokus trebao biti na transparentnosti koja će se povećati naravno i konkurentnost i kvalitetu usluga za sve korisnike, posebno mala i srednja poduzeća. Mi ćemo, rekao je da će ECR e naravno podnijeti neke amandmane koji idu uglavnom u istom smjeru kao i oni što je izvjestiteljica najavila, ide u smjeru onog što je ona rekla. I zatim riječ ima Dita koja je šedao iz sjene za Aldavce. Izvolite Dita. Hvala. Ja sam sama razmišljala o tome hoću da li bi bio bolji Ferrari ili Volvo zapravo imamo puno tog što zajedničkog sa Kristal, ali mislim moram samo reći da ni Škoda nije baš loša marka. No, možda je najvažnije da stavimo jednostavno naše vozilo na cestu, pa koje god to bilo. I to brzo, da. Dakle, puno hvala na Marije na njenom izvješću. Mislim da ide u dobrom smjeru. I pozdravljam i činjenicu da pokušavam ovdje u parlamentu ubrzati čitav proces. Što se tiče sljedećeg teksta o podatima mislim da moram još malo na tome poraditi sa svom skupinom. A za ostalo imam malo komentara. Prvo uz članak četvrti. To je uredba, ne direktiva i možda bi trebalo jasno reći da su zabrana e, zahtjeva za lokalizacijom ciljana zapravo na zemlje članice, a ne na privatne entitete. Ako pročitamo 1.4.4.1, bez e, zahtjeva za definicijom lokalizacije se ovo ne može shvatiti. Zatim, u cijelosti podržavam da zemlje članice dakle taj zabranu trebaju poštivati, ali ako se donosi zabrana za bilo kojeg provajdera, onda se to donosi prema komercijalnim aspektima. Mislim da je ovaj amandman koji je tu u stop predan isto točan i dobar. Članak šesti, slažem se s vašim općim amandmanima koji održavaju dio stajališta vijeća, ali mislim da treba se samo pogledati što je sa ovim uključivanjem načela interoperabilnosti. To bi se moglo krivo shvatiti. Mi nećemo pitati i tražiti od e, poduzeća da vide da li je čici njihov softver e, interoperabilan, a to kad je portabilno nešto kad je prenosivo, to je dovoljno. To znači da poduzeće mora biti u stanju da izvuče podatke iz dosija i zatim da budu u stanju da to procesuiraju kako treba. A to znači da mogu, moraju moć promijeniti i format ako treba. Opća uredba govora o interoperabilnosti u uvjetima interoperabilnih formata i da se podaci moraju na strukturiran način koji se lako čita moć prenositi. Stoga bi možda bilo pametno da se ove odredbe iz opće uredbe maknu i da se samo govori o strukturiranom i u nacionalnom formatu čitljivom dakle na taj način da se prenosi. I na kraju smjernice o miješanim skupovima e, informacija u članku 9. i uvodne izjavi pripadajuće. Što smo tu htjeli da se uključi u te smjernice? I to je zapravo više pitanje što tu znači ono povezano ili što se misli recimo pod najboljom praksom kako se to u uvodnoj izjavi navodi. Mislim da bi se tu u ovim smjernicama moglo sve živo navesti, ali bilo bi jako korisno zapravo zbog toga da se da malo naputaka i smjernica za pisanje tih smjernica. A inače mislimo da je ovo jako dobro izvješće i veselim se suradnji sa Ana Marijom Krisli i ostalim sjenama na tom važnom dosjeu. I svoje amandmane ću na engleskom podnje tako da znate da bude kraće i brže. Posao, hvala lijepo. A za zelene? Julia Reda. Hvala, ja bih htjela zahvaliti izvjestiteljici na sjajnom izvješću. Nadamo se da će to bitno ubrzati pregovore Slažemo se sa svim komentarima koji su ovdje izneseni na račun miješanih podataka. Jasno je da ako podaci nisu povezani se lako mogu odvojiti i da to onda nisu zapravo miješani podaci. Ali jednostavno je bitno da se traži jasno odvajanje osobnih od neosobnih podataka. Opća uredba odnosi se na sve osobne podatke, pa naravno da se odnosi i na skupove miješanih podataka no mislim da smo u tom odnosu, u tom smislu već došli do vrlo jasne suglasnosti među različitim klubovima zastupnika. Sviđa nam se ove ambiciozni rokovi, kao i malo kratak rok za reviziju u nacrtu teksta i mi smatramo da daljnje restrikcije i pojasnoće i pojašnjavanja ono kako javnost tu mora reagirati i ponašati se vrlo dobro, tako da zna i šira javnost šta se događa sa lokalizacijom podataka tamo gdje i kad se ono događa, čak i kad nema dobrog razloga da bi se to trebalo provoditi. I mislim da je ovo izuzeće javne sigurnosti isto vrlo važno, jer moglo bi se pokazati da na kraju zemljama članicama uopće ne treba to izuzeće. Ima još i zanimljiva ideja ovdje, da li informacija o zahtjevima za lokalizacijom može ići preko jednog digitalnog gatewaya i mi smo to počeli sa jednim zapravo pregovore o jednom digitalnom gatewayu već danas. ako komisija bude isto smatrala da je to dobro, onda ćemo o tome razgovarati dalje na tehničkoj razini. Jer mislim da je to na taj način bi za i poslovi i, i, i ekonomija i poduzeća, ali i šira javnost imala puno lakši i brži pristup preko jednog jedinstvenog portala i gatewaya. A sad imamo ponovno ovu lokalizaciju. Mislimo da je dobro da se otvorni standardi spominju i da podržavamo specifično spominjanje standardiziranih e, strojno čitljivih podataka ali još uvijek nam nije jasno zašto za neosobne podatke imamo samo kodeks postupanja, dok u općoj uredbi imamo pravnu obvezu da se da i lokalizacija, se vrši lokalizacija podataka. Mislim da moram, mislim kad imamo na umu miješane podatke, onda bi bilo pametno i svrsishodno da te dvije mjere budu jedna druga što je bliže moguće. Pa stoga predlažemo da se model za lokalizaciju podataka koji nisu osobni da se na nju primjenjuje već postojeće zakonske obveze iz opće, e, opće uredbe. I zapravo nas ne uvjerava e, argument komisije da tu nema dovoljno dokaza za to, jer, dokaza za to, jer mislimo da je opće u uredbi toga bilo. Pa onda kad govorimo o prijenosu podataka, onda mislimo, pogotovo, nema baš tako puno razlika između osobnih i neosobnih podataka jer mislimo da se to mora bez obzira na uvjete pod istim uvjetima biti e, primjenjivo i na osobne i neosobne podatke. Ali dobro, to je ono gdje bi išli u nekim različitim smjerovima. Sve u svemu smatramo da nacrt izvješća stavlja akcente na prave stvari, ide u pravom smjeru i mi ćemo ga moći podržati. Hvala puno. Hvala i sada riječ dajem gospodinu Šaksanilu iz komisije. Izvolite. Okay, good morning everyone uh, Dobro jutro svima i hvala vam na iscrpnom radu kojeg je ovaj odbor obavio. Pitanju ovog vrlo važnog uh, dosijeja za digitalno jedinstveno tržište. Hvala prije svega koraciji Build na iscrpnom radu na tome i na tome što je brzo izradila to izvješće. Hvala isto tako svim izvjestima u sjeni i zahvaljujem i na svim onim interakcijama s kojima smo ima, koje smo imali s vama. Mislim da se u načelu slažemo oko glavnih parametara te uredbe, što je zapravo najvažnije. Vi ste svi spomenuli vrlo važne komentare, ali prije nego što pređemo na same detalje, na točke zaraze, vidim da što se tiče samih načela koje se kriju iza te direktive, da tu postoji dosta velika sloga što se tiče prijedloga. I toga se doista veselimo tome da nastavimo usko surađivati s vama kako bismo poboljšali taj tekst. Precizije rečeno, ako mi dopustite da se vratim na neke od glavnih elemenata e, koje smo čuli danas u raspravi i u izvješću, bih htio reći sljedeće. Kao prvo mi u potpunosti pozdravljamo činjenicu da ste pokušali zadržati iznimku da se da iznimke ne prošire, da se zadrže te iznimke e, kada sad je u javnoj sigurnosti i da točno kažete što to znači. Isto tako da se sačuvaju i podaci iz javnog sektora u području primjene te e, uredbe. To je vrlo važno da ti podaci ostanu u toj, uredbi jer je to vezano i uz e, našu politiku o elektroničkoj trgovini e, za isto tako i politiku o podacima i što se toga tiče da zadržimo dakle isto tako javni sektor u području primjene, to je doista nama od e, velike važnosti. Ono što ste spomenuli da treba jasno reći da sve, sve razine javne administracije, dakle nacionalna, regionalna, lokalna, da su sve obuhvaćene područjem primjene uredbe. To je isto tako za nas važno. Što se tiče pristupa podacima, nama je dosta jasno da ovaj mehanizam koji se predlaže u ovoj uredbi nije tu kako bi zamijenio postojeće mehanizme suradnje, e, dakle mehanizme koje postoje u drugim dijelovima zakonodavstva. Postoji čitav niz e, takvih mehanizama za suradnju s kojima se želi olakšati prekogranični pristup podacima na području oprezivanja primjerice, ali isto tako i što se tiče europskih e, istražnih naloga. To je također jedan mehanizam za prekograničan pristup podacima. Članak peti je doista zaštitna mjera. To je nešto što smo ugradili u prijedlog na zahtjev država članica nakon e, inicijalnih dijaloga prilikom pripreme tog zakonodavnog prijedloga. Dakle, ako nema nikakvih drugih mehanizama koje su nas ipak imamo nešto čime onda regulatori mogu biti sigurni da dobiti pristup podacima kada su ti podaci pohranjeni u nekoj drugoj državi članici. Mm, najveća kontroverzna točka iz ove rasprave tiče se miješanih e, paketa podataka. Dakle, u načelu se mi u potpunosti slažemo s onime što je malo prije rekla gospođa Kuraca Bild, dakle činjenica da ova uredba ne mijenja, ne izmjenjuje primjenu i provedbu opće uredbe. Mislim da je to vrlo, vrlo važno u Europskom parlamentu, to je vrlo važno u Europskoj komisiji, posebice uzevši obzir da će ta opća uredba stupiti na snagu u nekoliko idućih mjeseci. Mislim da se tu radi više o tome kako mi svačamo tu formulaciju ili e, taj pravni izričaj. Moramo se doista pobrinuti za to da ova uredba se ne e, upliče u provedbu e, opće uredbe o zaštiti podataka, a čak i kada se radi o miješanim paketima podataka, primjenjuje se ta opća uredba za sve ono što se tiče aspekata zaštite podataka. Dakle, ideja nije ta da se osobni podaci sada uključe u područje primjedbe ove uredbe, zato što je to uredba o neosobnim podacima i to bi bila eh, jedna oprečnost ako bi sada uključili dakle i te osobne podatke u područje primjene ove uredbe. No doista mislim da se tu radi samo o načinu na koji to formuliramo. Što se tiče izvješćivanja i mijenjanja, mislim da moramo e, pružiti priliku industriji da iskoristi svoje znanje, da iskoristi svoje prakse i da međusobno mogu surađivati. Ali isto tako i da surađuju sa svojom bazom klijenata. Mislim da je to vrlo važan element u tom razvoju kodeksa ponašanja, zato što to može dovesti do imamo situaciju od koje će svi imati e, koristi. Dakle, trenutno ako pogledamo e, kako situacija zla po pitanju cloud computinga, dakle tu imamo postotak od 21% samo u Europi i veliku razliku što se tiče usvajanja toga po pojedinim državama članicama. Dakle, ako pružitelji usluga E, pohranjivanja podataka na oblacima povećaju povjerenje e, klijenata u svoju uslugu, oni će povećati svoju bazu klijenata, ali za to moraju pružiti potrebna jamstva e, potencijalnim klijentima da ako oni primjeste svoje podatke kod njih, da ti podaci neće biti za uvijek zaključani kod tog pružatelja usluga pohranjivanja podataka na oblacima. Dakle, to je vrlo važno kako bismo potakli povjerenje klijenata u te pružitelje usluge. Drugi aspekt je taj da ako želimo e, zadržati veću razinu e, suradnje u kontekstu ponašanja, da onda moramo mobilizirati sve vrste dionika. Dakle, velike međunarodne pružite usluga pohranjivanja podataka u oblacima, ali su tako i male igrače, a njih imamo mnogo na području e, Europske unije. Ali vrlo je teško zadržati sudovanje sudjelovanje malih srednjih poduzeća u e, nečem takvom kao aktivnosti ako je e, razdoblje, vremensko razdoblje predugačko i zbog toga mi predlažemo skraćeno vremensko razdoblje za taj rad e, kako bi mogli održati što višu razinu tih malih igrača u smislu njihovog sudjelovanja u tome. Što se tiče smjernica, To je nešto s čime Europska komisija zapravo nema problema. Mi smo jedno zabrinuti zbog toga što se želimo pominuti da to neće odgoditi e, sam proces e, e, stupanja na snagu ovog komada zakonodavstva, ali mislim da to nije ništa iznenađujuće za vas. Možda nekoliko komplementarnih primjedbi. Gospođa Šaldemoza je spomenula problem deanonimizacije podataka Mislim da je to zapravo on, i ona snažna točka prijedloga komisije što se tiče definicije neosobnih podataka. Dakle, mi želimo da ta uredba bude e, otpuna za buduće razvoje, što znači da podaci koji se mogu smatrati danas anonimiziranima možda će u budućnosti e, pomoću umjetne inteligencije, tehnologija ili e, programiranjem sa visokim stupnjem učinkovitosti moći dovesti do toga da će se ti podaci ponovo anonimizirati. Ali jasno je da e, bi se onda opća uredba e, primjenjivala na, tu, na te podatke, jer onda ti podaci više nisu anonimizirani, već su osobni. No, bilo kako bilo, u općoj uredbi, a i u ovoj uredbi postoje snažna načela što se tiče slobode kretanja podataka i to bi na kraju krajeva trebalo poduzećima pružiti priliku da mogu primijeniti jednostavna pravila, bilo da se radi o osobnim ili neosobnim podacima ili o miješanim paketima podacima, e, podataka, da dakle ti podaci mogu nesmetano se kretati e, teritorijem Europske unije. Mi jako pozdravljamo činjenicu da ovaj odbor radi pod vrlo s kratkim vremenskim uvjetima kako bi proces trajao što kraće i kao što je gospođa Šrancova rekla, mogao bi se taj proces još i ubrzati različitim e, načinima i mi to svakako podržavamo kao ideju. Gospođa Šrancova je također spomenula slobodu e, ugovora, to je također nešto što mi podržavamo u potpunosti, dakle za poduzeća kao i za javna tijela ovo je uredba kojim pruža slobodu izbora. Dakle, želimo da kako europska poduzeća, tako i javna tijela na bilo kojoj razini vlasti imaju e, slobodu izbora. Oni bi trebali moći pohranjivati e, svoje podatke ili odžele na području Europske unije. Što se tiče Što se tiče e, izvješćivanja, samo da još nešto na kraju kažem o tome. Dakle, spomenuta je mogućnost da to bude obavezno. Mi vidimo da europska poduzeća dosta teško pronalaze svoje mjesto na tom jako konkretnom tržištu e, oblačnog računalstva u Europi. Stoga moramo pružiti mogućnost da tu poslovni igrači i da sudjeluju i e, u tom kodeksu ponašanja. Kada smo s manjim dionicima razgovarali, onda smo čuli od njih da se boje da će njihovi podaci ili njihovi klijenti e, se početi seliti više ka međunarodnoj konkurenciji. Stoga se moramo pobrinuti da imamo tu u Europi jednaka pravila za sve. Također, Imamo i druga iskustva sa kodeksom ponašanja, posebice što se tiče zaštite podataka te nam je tu pomalo teško da to ostvarimo kroz dulje vremensko razdoblje. Dakle, doista želimo zadržati da za e, kratko vremensko razdoblje ljudi ostanu mobilizirani. Europska komisija je već e, krenula e, u suradnju sa industrijom, kako sa stanom potražnje, tako i sa stanom ponude. I mi smo doista sigurni da bismo mogli s njima postići taj kodeks ponašanja i to vrlo brzo. Dopustite mi da opet zahvalim ovom odboru. Hvala vam lijepa na izveću. Dosta smo uvjereni u to da možemo u velokratkom vremenu napredovati po pitanju ovog dosija i veselimo se završnom izvješću odbora. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa i to nas vraća onda sada ponovno kod naše izvjestiteljice gospođe Kodace Bild. Hvala vam. Zahvaljujem na podršci koju sam dobila od svih vas. Želim odgovoriti komisiji Jeste ste zapravo odgovorili na mnoge zabrinutosti koje smo čuli od kolega. Nadam se kolege da ste shvatili da mnogo toga što stoji u tekstu bi mogao biti rezultat kompromisnih amandmana u procesu pregovaranja. Ja sam to napravila kako bih ubrzala čitav proces, proces i nadam se da to uvažavate. Što se tiče posebnih točaka, Kristel, hvala ti lijepa što se tiče miješanih paketa podataka. Trebamo biti jasni, ne možemo promijeniti opću uredbu s ovim prijedlogom. Dakle, osobni podaci će biti zaštićeni, neovisno o tome što mi napravimo s ovom uredbom. Prema, dakle, opće uredbu o zaštiti podataka. Zašto to kažem, zašto kažem da bi ta uredba se trebala primjenjivati čitavom, e, čitavoj paleti tih, e, tih miješanih paketa podataka, zato što to ne utječe na opću uredbu zaštiti podataka. Ne možemo niti smanjiti niti promijeniti područje primjene te uredbe, ona će se primjenjivati u čitavoj Europi, ali isto ne možemo natjerati mala i srednja poduzeća da primjenjuju e, na neosobne podatke opću uredbu o zaštiti podataka. Posebice ne kada nam slučajci kažu da ne osobni podaci E, čine sve veći udio u toj sivoj zoni podataka, a da se osobni podaci tiču prije svega administrativnih podataka i da oni čine vrlo mali dio toga, iako s time ne želimo manjiti važnost tih podataka. kada govorimo o Ferrarijima, mislim, postoji čitav niz izvrsnih automobila u Europi, izaberete koje god hoćete, ali kada sam ja rekla da će ova uredba promijeniti e, stvari, e, onda sam mislila na to da mi tu imamo e, mogućnost blokirati cijeli taj proces, kao što imamo i sa nekim drugim komadima zakonodavstva. Dakle, samo ovo po sebi neće promijeniti svijet, ali zajedno sa drugim ključnim komadima zakonodavstva koje imamo na stolu će to doista dovesti do promjene situacije. Ako tu nešto pogriješimo, onda ćemo naštetiti konkurentnosti rastu i radnih mjesta Europe i onda će dobitnik bitkina. Kina. Dakle, ovo je vrlo ozbiljna situacija i možemo učiniti veliku štetu e, ako krivo postupimo. Što se tiče javne sigurnosti, kako si Krisel objasnila, mislim da se u potpunosti možemo složiti oko toga, tu nemamo nesporazuma. Hvala ti za amandman 23, 24, jako to cijenim. Što se tiče kodeksa ponašanja, to mogu odgovoriti tebi, ali i Julie. Mi uvijek pritišemo komisiju, tražimo od nje bolje zakonodavstvo, bolje e, studije procjene učinaka, bolje analize. A evo, u ovom slučaju kada su oni to doista napravili na vrlo iscrpan način, onda mislim da bismo trebali poštivati ishod tog procesa, ako znamo da su stručnjaci dobro obavili taj posao. I postoji mnogo dokaza i na drugim područjima EU gdje koristimo kodeks ponašanja primjerice najbolje prakse e, koje se tiču energetske učinkovitosti za e, centre koje prikupaju podataka. Rečno mi je da to dobro funkcionira. Naravno, opća uredba bi trebala biti model za neke vrste zakonodavstva. Ta uredba je drugačija od e, drugih komada zakonodavstva i možda mi drugi komadi zakonodavstva mogu poslužiti ovdje kao model. I e, što, stoga ne vidim da bi opća uredba o zaštiti podataka automatski trebala nama biti model za ovo. Isto tako čuli, želim reći da sam doista pokušala odgovoriti na tvoje zabrinutost, na ono što si već spomenula i to na dva načina. Kao prvo, dodala sam da komisija treba pratiti taj proces e, izrade kodeksa ponašanja, ne kao u tekstu. U tekstu je stajalo olakšati i potaknuti, a ja sam stavila tu riječ nadzirati, što znači da će komisija se pobrinuti da se sve događa onako kako su to su htjeli. I druga stvar, mislim da je divizijski proces govore na mnoge tvoje zabrinutosti u smislu da se s kodeksom ponašanja neće niti još završiti, a već ćemo krenuti sa evaluacijom toga. Stoga to znači da su zakonodavci imaju vrlo široke ovlasti intervenirati ako smatramo da taj proces donošenja kodeksa ponašanja ne ide u pravom smjeru. Mislim da je ovo najučinkovitiji način rada. Svakako bi nam bilo potrebno mnogo više vremena da imamo preskriptivno zakonodavstvo. A po mojem skromnom mišljenju, mi imamo manje ekspertize o tome nego sami dionici. No, nadam se da će sjeniti to da ćemo imati to, taj nadzor i da e, imamo mogućnost revizije. Što se tiče deanomiziranja podataka, u potpunosti se slažem s tobom, Kristel, mislim da tu ne moramo ništa izmijeniti. Opet, ne bismo trebali rješavati problem kojeg još nema trebamo se pobinuti da sve to bude osigurano za budućnost. Što se tiče Digital Single Gateway, da, dobro si rekla, točno to sam mislila. Ne mogu se referirati u, jednom komadu zakonodavstva na nešto što još ne postoji u nekom drugom zakonodavstvu. Nadam se da će tvoji pregovori uskoro završiti kako bismo onda mogli upravo e, tu uredbu o Digital Single Gateway uključiti u taj tekst prije nego što završimo s dijalozima. Hvala Danielu iz ECR-a i na njihovoj podršci. Nemamo nikakvih problema što se tiče članka četvrtog, članka čestog, interoperabilnost, ono što je Dita spomenula, da budemo jasni po pitanju smjernica. Svakako ćemo u uredbi staviti da trebamo dobiti izrađene smjernice prije nego što se usvoji tekst. I stoga se nadamo da se proces neće oduljiti. I evo, sad kad sam to rekla, doista mogu reći sve na amandmane. Ovime želimo imati jednostavna pravila, jednostavne definicije koje možemo primjenjivati u pravom životu. Želimo imati nešto što će biti e, otporno na razvoj u budućnosti. Trebamo imati snažan mandat za pregovore s vijećem i ne bismo trebali previše razvodnjeti tekst. Neovisno o vašim e, pravima da podnosite amandmane. Doista vas molim da imamo jedan snažan tekst e, koji će biti koncizan. Hvala lijepa Ana Marija. Što se tiče rokova za podnošenje amandmana, imamo tu 28. a ne 26. treći kao rok. I s time onda možemo zaključiti s ovom točkom na dnevnom redu, a isto tako i e, naš sastanak. E, sljedeći sastanak ćemo održati 23. i 24. E, travnja. I s ovime želim zaključiti naš sastanak. Zahvaljujem svima na prisustvu, zahvaljujem tajništvu, zahvaljujem isto tako i usmenim provoditeljima i uživati u statku dana. Hvala.